Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. Dame i gospodo, molim, zauzmite mjesta. Srdačno vam želim dobrodošlicu. Želim dobrodošlicu kolegama, zastupnicima u nacionalnim parlamentima. Kao što želim dobrodošlicu i kolegama, zastupnicima u Europskom parlamentu. Ivalo Kalfin, naš bivši kolega koji je bio zastupnik u Europskom parlamentu i e, imao je e, značajnu ulogu u skupini na visokoj razini kojim je predsjedavao Mario Monti i dakle Ivajlo Kalfin je danas s nama. Želim dobrodošlicu i e, kolegi koji je u komisiji zadužen za vrlo bitna pitanja u Europskoj uniji. Hvala vam što ste dakle došli na današnju sjednicu koja će biti posvećena preporukama koje je dala skupina na visokoj razini u vlastitim sredstvima i što s njima treba učiniti. Izvješće je nedavno predstavljeno Europskom parlamentu u odboru za proračun. Bilo je to 12. siječnja. Danas imamo mogućnost i priliku da raspravljamo s kolegama iz različitih država koji su zastupnici u parlamentima država članica Europske unije. U tom izvješću e, ima mnogo e, aspekata o kojima se raspravljalo. Sjećate se sasvim sigurno konferencije posvećene proračunu Europskoj uniji koja je održana 7. i 8. rujna 2016. godine. Podsjećam vas najprije na to kako će izgledati naš današnji rad. Prvo ćemo saslušati e, govornike, povjerenika, zatim Alena Lamasura koji će nam se pridružiti u deset e, sati u svojstvu sudionika u skupine skupina visokoj razini. Zatim tu će biti i povjerenik Juhajlo Kalfin, pa gospođa Konstanca Adolf kao i gospođa Nerudova. Na raspolaganju vam stoje e, kartoni kojima se možete prijaviti za postavljanje pitanja. E, molit ću svakoga da se predstavi i da kaže iz kojeg parlamenta dolazi. Zamolit ću da nitko ne govori dulje od tri minute ako vas se vrlo veliki broj javi za riječ, bit ću prinuđen da e, to vrijeme smanjim na dvije e, minute. I e, radit ćemo prema sljedećem ključu dva govornika iz nacionalnih parlamenta i jedan iz Europskog parlamenta. Toliko dakle o tome kako ćemo raditi, a sada ću dati riječ povjereniku Ginteru Ettingeru koji će imati 15 minuta za uvodno izlaganje. Izvolite, gospodine Ettinger. Štovani gospodine predsjedniče odbore, dame i gospodo zastupnici Europskog parlamenta, kao i zastupnici naših nacionalnih zemalja članica njihovih tih parlamenta. Dakle, ja zahvaljujem na ovoj prilici da i nacionalnim i europskim parlamentarcima mogu ovdje predstaviti neka naša načelna razmišljanja o temi vlastitih prihoda, prihoda iz vlastitih izvora i to pogotovo u vezi budućih europskih proračuna, kako će se to tamo odraziti. Naravno, sve skupa na temelju izvješća Marija Montija, koji je zajedno sa još nekolicinom visoko rangiranih stručnjaka koji su Uvijek trojicu je imenovalo vijeće, trojicu je imenovao parlament, trojicu je imenovala e, komisija. Dakle, i oni su zajednički napravili izvješće koje je pod kraj prošle godine predstavljeno upravo na tu temu. Ujedno zahvaljujem i Alanu Lamas, Alenu Lamasuru, kao, koji je svojim iskustvom, više desetljetnim iskustvom i u Europskom parlamentu, ali i u vladama e, svojih zemalja vrlo, vrlo plodonosno surađivali i djelovali na izradi tog izvješća i hvala im što će i danas govoriti. Izvješće se zapravo izvješće je nastalo de facto na temelju inicijative iz jednog paketa o financijskim mjerama donesen u prosincu 2015. godine. U ono doba je moj kolega Levandovski zapravo bio nadležan za to, kada se predlagao ovaj najnoviji aktualni sedmogodišnji financijski okvir i koji je u zadnjem času nakon usvojeni sadržavao je različite mjere, a po nalogu Vijeća parlamenta i komisije je i tada tadašnjem premijeru sadržavao ideje sadašnjeg premijera Montija i njegovih kolega stručnjaka iz njegovog tima. I meni jako drago da je nakon svega taj prijedlog na kraju usvojen jednoglasno. Jer taj prijedlog kojeg su, su usvojili sa deset glasova potpuno unisono daje jednu sjajnu bazu za donošenje novih zaključaka i naše nove poteze, zapravo naš kurs koji ćemo zauzeti. Po mojem mišljenju bi se ti prijedlozi koji su tu dati trebali bi završiti donošenjem sljedećeg sedmogodišnjeg financijskog okvira, dakle našeg sljedećeg dugoročnog proračuna. Prema komisijnom radu mi znamo da bi ove godine trebali 2017. provesti sve pripreme i rad na donošenju sedmogodišnjeg sljedećeg financijskog okvira. I mi smo zapravo prema europskim propisima i obvezni do kraja 2017. imati prvi nacrt e, proračuna za iza 2020. koji ćemo onda podnijeti vijeću i parlamentu. I to neće biti nimalo jednostavno. Vidite, živimo u vremenima političke nesigurnosti. U ovim vremenima tko još zapravo može sa sigurnošću kazati koji će biti europski prioriteti i glavne zadaće 2020. Hoće to biti i dalje izbjeglice, migranti i zaštita granica? Da li će to i dalje biti nezaposlenost mladih? Koji će biti prioritetni problem? Jer to još uvijek će biti i dalje i 2020. problem da se potakne konjunktura i da se mora investirati u infrastrukturu i sve ostalo kako bi se oživjela ekonomija. Ko zna zapravo sa sigurnošću šta će biti 2020. A kad smo već kod nesigurnosti, onda moram, ne smijemo zaboraviti na veliku temu Brexita i posljedice po evropskom proračun Brexita. I to u stadiju u, kojem, u fazi u kojoj još uopće nisu počeli pregovori o samom odvijanju Brexita. Za komisiju je jako važno da to izvješće Montije, kako ga zoveme, dakle vrlo bitan jer daje čitav niz prijedloga o tome kako će se doći do povećati vlastiti prihodi, a da pritom nije potrebno mijenjati europske ugovore. Dakle, prijedlozi su svi doneseni na temelju postojećeg primarnog prava Europske unije i važno je pritom da ni jedan prijedlog ne cilja na europske dugove Drugim riječima, nije sad u pitanju da se Europi otvore putevi do banke gdje će se moći zaduživati. Ne. Načelo je da Europa treba jednako tako, jednako toliko investirati i trošiti novaca koliko, je koliko uspijeva prihodovati i naplatiti. Drugim riječima, europska razina ostaje jedinom razinom koja i će i u budućnosti funkcionirati bez novih zaduženja, bez dugova. Dakle, onda nadalje važno je što Monti, tak, Montijevo izvješće također ne konstruira nikakve e, dodatne prihode preko onog što već imamo. Ne, nego je riječ zapravo o restrukturiranju postojećih mogućnosti. Drugim riječima, imat ćemo i prihode koji će se u budućnosti je, u istoj vrijednosti naplaćivati. Pitanje je dakle da li će europski proračun u budućnosti imati dalje 1% ili ne, ili više e, ukupnih bipova to je nešto o čemu se ipak politički odlučuje. A Montijevo izvješće neće odlučivati o tome koliko će se izdvajati, da li će to biti 1% ili više ili manje, nego Montijevo izvješće daje mjere kako ćemo nanovo izbalansirati prihode koji dolaze. Montijevo izvješće daje jedan vrlo vrlo važan prijedlog da se odmaknu svi popusti, da se odbace svi rabati, diskaunti i popusti koji su se davali. Dakle, sob kao posljedica vjerojatnog odlaska naših britanskih prijatelja koji su imali jako značajan veliki popust, veliki diskaunt, iako su ostali drugi po redu neto platiše, ali imali su ogromni popust jedan E sad kad oni odu, onda smatramo Montijevo izvješće vrijeme da se to ukine kompletno. Bilo kakva mogućnost takvih popusta. I na taj način i da se naravno sve jedno načelo uvede da se kritično ispita kakvo je de facto stanje financijsko zemalja članica, pogotovo onih koji traže bilo kakve popuste ili hoće zadržati neke koje su već dobili. Prema tome sve se mora nanovo preispitati. Ako ne postoje dovoljno uvjerljivi, nevjerojatno jaki razlozi, onda se ti rabati, popusti ili diskaunti po Montijevom preporuci trebaju ukinuti. Za sve ostale kad Britanci odu. Dakle, svi mehanizmi za korekciju trebaju se napustiti otpustiti, ukinuti kako hoćemo reći, tako to točno preporuča Montivo izvješće. Ali kad pogledamo strukturu proračuna u proteklih desetljeća, još jedan puta, onda znamo da je u početku su bili najjače carine iz kojih su se financirao europski proračun. Sa svakim daljnjim trgovinskim ugovorom kojeg bi Europa sklopila s ostatkom svijeta, recimo ključ natuknica CETA ili sa Kanadom ili možda Australijom ili Novim Zelandom, ili možda nešto drugo u perspektivi, ali dakle bilo kojom zemlju i bilo kojom zemlju koja je onda postala članicom Europske unije, pa prema tome više pre, nije bila trgovinski partner, nego je postala punopravnom članicom jedinstvenog unutarnjeg tržišta. Dakle, uvijek bi se svakim tim ugovorom ili pristupanjem neke zemlje otpao taj dio carina koji su dolazila kao jedan stabilan faktor stalnog priliva novaca za evropsku, u evropski proračun. Drugo, to su prihodi iz kaznenih mjera. Recimo, da vam samo kažem natuknica Microsoft ili neka druga korporacija. Recimo velike korporacije kojima su nametnute sankcije i globe financijske zato što su se ogriješili ili prekršili zakon o tržišnoj zaštiti tržišnog natjecanja u Europi i recimo ili veliki stakli slučajevi ili veliki slučajevi kad smo imali recimo euro ili veliko e, neko prvenstvo svjetsko nogometno i ostalo koji se međutim ne može dugoročno u toj visini stalno kalkulirati da će priticati nego su to izvanredne situacije kada bi se to onda etatiziralo kad dođe i nalete. Zatim treće, udio u porezu na promet odnosno PDV-u i PDV ima različitim su toliko kompleksni postali da više ne možemo uopće izračunati koliko će eura ili eurocenta naše zemlje članice moći naplatiti i koliko od toga onda dolazi u europski proračun dalje. Postaje toliko kompleksno da se ni s tim ne može više sa sigurnošću za budućnost računati. Još jedna važna točka. Nažalost, u javnosti, kao i u nacionalnim medijima, stalno traje rasprava o nacionalnim, ali i europskom proračunu. I onda se uvijek sve svodi na pitanje jeste li neto platiša ili ste vi onaj koji neto iznose povlači, apsorbira iz europskih fondova. Ali zapravo mi ne smijemo zaboraviti da je europski proračun temelj jedinstvenog našeg tržišta i recimo zemlji u kojoj sam ja rođen, mi znamo da je ta zemlja isto tako neto platiša, to znamo Njemačka, ali sve u svemu ukupno profitira od evropskih programa. Od jednog eura kojeg recimo moja zemlja Njemačka kao neto platiše uplaćuje u europski proračun i koji olazi onda u strukturne ili kohezijske programe, od tog jednog eura za njemačke recimo različite njemačke projektantske urede za njemačku proizvodnju se vraća 74 centa. Drugim riječima, neto platiša, ako hoćete to naj, najrigidnije tumačiti, zapravo ostaje i neto profiter, i on profitira u neto iznosu za ukupnu ekonomiju svoje zemlje. A sad to nadvladati, kako to nadvladati, to bi se moglo sa ovim novim strukturama, kako će se strukturirati i kamo će ići prihodi riješiti. I mi smo sad zato zahvalni što, je komi, što Monti nije pogledao samo prihode, nego i rashode. I to je bio vrlo jako, jako strog i vrlo objektivan kod analize jednog i drugog. I prihoda i rashoda. Pitanje se uvijek postavlja da li je stvorena ona edit value, ona dodana vrijednost. I to na europskoj razini pitanje gdje je, da li postoji dodana vrijednost i za nacionalne proračunske politike, jer eh, own resources, dakle vlastiti prihodi su vrlo bitni za sufinanciranje osim nacionalnih još i europskog proračuna. Dakle, pitanje je gdje je ta dodana vrijednost kod rashoda na europskoj razini i kod prihoda na europskoj razini. to je ono po čemu se Montijevo izvješće, naš prema čemu se strogo orijentirala. Stoga recimo je ova savjetovanja o pitanju Evropska zaštita granica, migracijska politika, rješavanje e, problema sa izbjeglicama kroz evropske mjere financiranja. Ali u mom vlastitom sektoru recimo evropski znanstveni razvoj. To su isto prioritetne teme. A kod prihoda, to su dakle prioritetni rashodi evropski. Ali kod prihoda mi morali ono što Lamasur govori staviti u prvi plan postoje sinergijski e, učinci i poveznice sa nacionalnim politikama. I još jedna zadnja točka. Montijeva komisija je predvidjela nove moguće instrumente za nove moguće izvore prihoda i predložila ih je za budućnost. A svi su oni u nekom obliku vezani za ciljeve materijalne europskih, materijalnih europskih politika, da vam dvije samo navedem. Jedno je e, dakle politika za zaštitu klime koja uključuje Europsku Evropsku energetsku uniju, ublažavanje posljedica od promjene klime i tako dalje. Kad bi dakle bilo moguće europske ciljeve zaštite od klimatskih promjena i energetsku učinkovitost povezati i to tako da se jedan dio onog plana ETS-a, scheme ETS-a, dakle jedan dio onih prihoda koji su vezani za smanjenje CO2 i dakle onda bi mi de facto našu proračunsku politiku mogli sa konkretnim materijalnim politikama našim povezati. Drugi, druga mogućnost su porezi na transakcije financijske koje se općenito odnose na sve bankarske poslove. Ako dakle naša regulacija i izmjena rizika u financijskom sektoru se može dakle povezati sa sufinanciranjem europskog proračuna, onda i tu možemo dakle povezati naše glavne prioritetne politike Europske unije sa politikom proračuna. I u tom smislu smo jako zainteresirani za dijalog s vama recimo posebno s Europskim parlamentom i zato ću se u proljeće, ovog proljeća još više puta vraćati vama. Jer naša je velika ambicija, ambicija komisije da sa ovim paketom za višegodišnji financijski okvir nakon 2020, dakle naš europski proračun za razdoblje poslije 2020, da mi dakle sve ove stvari koje su predložene u Montijevom izvješću uvežemo u taj paket i tu ih elaboriramo. I na kraju samo da želio bih recimo još ponuditi i našim svim eh, nacionalnim zemljama članicama, vašim stručnjacima, da ljudi iz stručnjaci iz mog odjela, iz mog povjerenstva, moje komisije evropske, dakle dolaze k vama i k vašim stručnjacima koji se u nacionalnim okvirima bave proračunom kako bi vam dali naš input, naše stručne savjete, ali i razmijenili s vama i dobili vaše ideje natrag. Hvala vam lijepo. Hvala. Pljesak eh, koji obećava povjereniče. Sasvim je izvjesno da smo sada na kraju e, ciklusa ovog i proračun obilježila je rigidnost. To je jedno prilično anakronično obilježje e, višegodišnji e, financijski okvir za sedmogodišnje razdoblje. A u trenutku kada dođe do krize, zaista imamo velike poteškoće da e, se s time nosimo. E, pitanje carinska i carinskih dažbina je nešto što često nestaje i predstavlja svega 10% ovog proračuna, znači 90% dolazi iz država članica i e, tu se javljaju ti rabati i popusti koji će sasvim sigurno nestati. A kada gledamo na politike kao što su kohezijski fond ili pak zajednička poljoprivredna politika, onda dođe trenutak da se pravedno dobije povrat i svaka država krene izračunavati koliko je dala, a koliko je zato dobila, što nije zapravo prikladno za europski duh. Morat ćemo to pitanje riješiti, a izvješće Monti je sasvim sigurno nešto što će nam svima pomoći da iz Europske unije načinimo nešto što će biti izraz želje da napredujemo u Europi. Gospodine Kalfin, vi ste bili član eh, visoke skupine na visokoj razini. Hoćete li nam vi reći na koji način bi Europska unija trebala dobiti eh, proračun koji će omogućiti da ne bude bespomoćna u trenucima krize? Hvala lijepa gospodin predsjedniče, povjereniče, dame i gospodo. Dopustite mi da e, zahvalim predsjedniku Artviju da je ovu temu stavio na dnevni red među ovog interparlamentarnog tjedna. Kad se govori o europskom proračunu, upravo su zastupnici koji su izabrani predstavnici ti koji trebaju odlučiti na koji način će se novac iz proračuna trošiti i u konačnici kakav će biti rezultat što će građani dobiti iz određenog proračunskog razdoblja raspravljati o bilo kakvim izmjenama u javnim financijama Europskoj uniji su neizbježna tema razgovora među predstavnicima nacionalnih i predstavnicima Europskog parlamenta. Želim vam od samog početka reći da ono što mi u izvješću predlažemo nije borba među pojedinim ustanovama te premještanje vlasti iz jedne institucije u drugu na bilo kojoj razini, nacionalnoj ili evropskoj. U cijelom e, postupku to ne bi moglo bez mogućnosti korištenja prava subsidijarnosti i trebamo zapravo ovim prijedlogom na racionalni način se pozabaviti korištenjem javnih financija i to bez, naglašavam, e, bez mogućnosti da nacionalne parlamenti i vlade e, imaju mogućnost veta na europski proračun. E, želim se zahvaliti povjereniku Ettingeru na e, njegovom izlaganju i na svim e, prijedlozima koje smo uklopili u prijedlog skupine na visokoj razini. Kao što je on upravo spomenuo, 2017. godina je godina kada moramo odlučiti kako će izgledati europski proračun nakon 2020. godine. Bojim se da to neće biti jedina promjena u Europskoj uniji s obzirom na sve ono što se događa u Uniji i oko nje. Međutim, bez obzira na izmjene u Europskoj uniji, proračun će sigurno biti jedna od stvari koje će se mijenjati. Prema tome, sada je trenutak da razmotrimo kako ćemo to poboljšati, kako da poboljšamo način prikupljanja proračuna i kako se koriste javne financije na europskoj razini imamo različite instrumente koji se usmjeravaju istim poreznim obveznicima od nacionalnih proračuna, europskog proračuna i različite mehanizme, naročito u eurozoni. Svi ti instrumenti u vidu, su u vidu subvencija, e, zajmova i e, uglavnom dolaze iz istih poreznih obveznika. Prema tome moramo na taj način sagledavati proračun. Zašto je uopće europski proračun potreban? Dopustite mi da vam kažem da je e, ovo što sada ovdje imamo vrlo rijetko. predstavnici smo triju europskih institucija, e, parlamenta, vijeća i komisije i uspjeli smo postići prijedlog izvješća koji je gotovo e, svi, za sve identičan, s kojim se gotovo u svemu slažemo. I to je zato što je jasno da su neke izmjene nužne i e, znamo da moramo izmijeniti sadašnji sustav koji nije transparentan. Nitko u Europi ne može objasniti zašto određena zemlja izdvaja određenu svotu novca u europski proračun. Zato nema objašnjenja. Ima puno izuzeća, božićnih darova i e, nazovite to kako hoćete. U svakom slučaju europski proračun je obskurni proces koji u okviru vijeća rješavaju države članice. I u konačnici nema objašnjenja zašto pojedina zemlja plaća određenu svotu i nije moguće objasniti poreznim obveznicima zašto izvajaju toliko i što za to dobiju. Europski je proračun onaj koji se glasa na, izglasa na sedam godina i e, taj e, i takav proračun nije u stanju odgovoriti na potrebe građana. E, ovog tjedna šefovi država i vlada raspravljat će o pitanjima migracije u Malti. To je sasvim sigurno bitna tema. A, e, način na koji će Europska unija reagirati na pitanje migracija ovisi i o proračunskim sredstvima. To je jako dobra ilustracija činjenice da niti jedna zemlja se ne može sama nositi s migracijom. Ne može to učiniti bez pomoći drugih. Evropska unija prema tome predstavlja značajnu dodanu vrijednost. Može učinkovitije koristiti novac u, svih tih e, troškova i Europska unija može postići bolje rezultate nego li svaka država pojedinačno. Međutim, kada je taj proračun usvojen 2012. godine, ta tema uopće nije bila na dnevnom redu. Možemo se nadati da će se u tu svrhu a izdvajati sredstva kako ove godine, tako i sljedećih godina, međutim to nije nešto što su građani očekivali moramo imati proračun koji će odgovoriti na želje europskih e, građana. Naš je, dakle, mandat bio e, da sudjelujemo u e, toj izradi prijedloga vezanih za proračun. To je prvi, prvi puta tako. Do sada je samo vijeće E, moglo o tome govoriti. Ja po prvi puta je vijeće dopustilo da Europski parlament raspravlja o e, prihodima u proračunu. U svim državama članicama uvelike se vode rasprave o europskom proračunu prije, dakle, nego li što se e, taj proračun izglasa, a zastupnici ne sudjeluju u tome. Mi smo e, dakle trebali napraviti dvije stvari. Da, dakle, maknemo sve te popuste i rabate radi kojih se proračun ne može lako objasniti. A drugo je da se pozabavimo prihodovnom stranom proračuna, da ga povećamo, a da pritom ne opteretimo građane no, većim porezima. Dakle, radi se o javnim financijama Europske unije i moramo vrlo pomno to e, napraviti a isto tako ne želimo ništa uzeti od nacionalnih parlamenta. Ne želimo europski porez, ne želimo nešto, to ćemo napraviti iza leđa nacionalnih parlamenta. Dakle, europski proračun je nešto o čemu trebaju razmisliti europski parlamenti i nacionalni parlamenti kako bi se taj proračun poboljšao. Imamo dakle konkretne prijedloge i e, cilj je da se vlastita sredstva povećaju na e, barem na 50%, e, a povjerenik Ettinger je upravo rekao da one sada predstavljaju 20%. I želimo da se proračun usmjeri tamo gdje Europska unija daje dodanu vrijednost. Dakle, tu mislim na prihode. E, moramo paziti na temu izbjegavanja plaćanja poreza. Zatim, e, sve poreze vezane za zaštitu okoliša, e, gdje zemlje iz trećih zemalja koje ne pošuju naše, naše ekološke propise, želimo dakle da oni imaju, moraju platiti porez jer u protivnom s obzirom da oni ne poštuju ta pravila, su njihovi proizvodi jeftiniji. I e, za kraj završit ću e, u par rečenica e, u kojima želim naznačiti kako mi vidimo da će taj postupak u cijelini izgledati u budućnosti. Još jednom, nećemo moći postići rezultat ne budu li u to uključeni nacionalni parlamenti. Dijalog se ne smije voditi samo e, dva do tri puta godišnje, već se treba osmisliti i jedna skupina, neka vrsta konkretne suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta e, koji o tome moraju razmotriti. Ja treba također u to uključiti i regionalnu razinu jer su regionalne vlasti u taj proračun kako uključene. Moramo uzeti nadalje e, u obzir sve promjene u Europskoj uniji. Brexita radi i to ne zato što će jedna država članica izaći iz Europske unije. E, nije to poanta. Poanta je da građani moraju shvatiti kakva je dodana vrijednost u Europskoj uniji. Jer e, taj povrat novca, kao što je rekao povjerenik Gettinger, nije to toliko bitno već na koji način, kojim instrumentima sve države mogu sudjelovati. Moramo se dakle baviti pitanje europske vrijednosti koja se izračunava na drugačiji način. I moramo imati instrumente kojima ćemo to moći procijeniti. Zahvaljujem našem bivšem kolegi Ivajlu Kalfinu na e, sintezi koju nam je sada predstavio, na analizi i na preporukama skupine na visokoj razini kojom je predsjedavao e, Mario Monti i gdje su vijeće, parlament i Europska komisija se složile. To je zaista više nego li obećavajuće. Na našem odboru za proračun smo smatrali da europski proračun mora biti proračun koji će europski građani moći razumjeti kako bi Europa nešto značila e, građanima. I na kraju smo izradili sljedeći dijagram. Kada dođe do krize, nemamo sredstava da se s njome nosimo. I onda se prave, e, osnivaju e, trustovi i takve vrste fondova za Afriku, proračunski kapaciteti za Tursku i slični financijski instrumenti koji su apsolutno nečitljivi. Obraćam se ovdje kolegama iz nacionalnih parlamenta. Kakav vi pregled imate nad doprinosima država članicama budući da Alain Lamassu još nije ovdje, a upravo stiže. Pozdravljam Alena Masura, e, koji je, za kojeg su mi rekli da sada dolazi. I on je također bio član skupine na visokoj razini. E, samo mu želim reći da smo saslušali povjerenika Ettingera koji je zaista odlučan da se proračun izmijeni na način na koji preporuča skupina na visokoj razini. Ivalo Kalfin je također govorio o europskim, e, dodanoj europskoj vrijednosti i isto tako o želji da imamo više vlastitih sredstava koji predstavljaju 10%, dakle carinske dažbine predstavljaju 10%. preći sa 10 na 50% zaista predstavlja veliki izazov. A što više bude vlastitih sredstava, manj će se govoriti o pravednom povratu sredstava iz Europe i e, u tom slučaju više će ljudi biti za zajedničku viziju u Europskoj uniji. Alen Lamassur, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, oprostite, nisam došao bio na sam početak e, sastanka, međutim imao sam problema u prometu. Jako mi je drago da ovdje možemo raspravljati s predstavnicima nacionalnih parlamenta koji u rukama drže suverenost nad proračunima. I drago mi je da su ovdje dakle predstavnici Europskog parlamenta iz odbora za proračun i što je s nama e, povjerenik Ettinger. Ova tema gotovo nikad nije na temi dnevnog reda u državama članicama. Niti jedna stranka se ne usuđuje govoriti o proračunu Europske unije i načinu njezina financiranja. Htio bih inzistirati na tri stvari. Prijedlog skupine na visokoj razini u potpunosti poštuju europske ugovore i to i njihov duh i njihovo slovo. Osim toga, cilj je da se vrati na sam izvor temeljnih europskih ugovora koji već od prvog dana dakle 60 godina koju smo obilježili 25. ožujka prošlo sada. Dakle, da se europski proračun financira iz vlastitih sredstava, drugim riječima iz poreznih sredstava e, koji se ubiru u vidu carinskih dažbina i koji se dakle izdvajaju za europski proračun. To ne znači da Europa ima mogućnost ubiranja poreza, a suvereni su u tome suverene su u tome e, europske države u vidu nacionalnih parlamenata koji mogu omogućiti postojanje tog proračuna. I to je sličan mehanizam kakav postoji za mnoge e, E, regionalne i lokalne vlasti u različitim državama članicama. Europska unija se može smatrati jednom takvom teritorijalnom jedinicom, naravno većom negoli pojedini dijelovi određenih država, ali to se radi u tom duhu. Drugo, prioritet našeg izvješća je e, bila e, tablica koja je načinjena na zahtjev Europskog parlamenta u vidu eh, zahtjeva koje je podnio predsjednik parlamenta. Dakle, radi se o tome da se trebaju eliminirati maleni proračuni koji su satelitski proračuni europskog proračuna. Već 20 godina europski je proračun onaj proračun koji ima maksimalno ograničenje od 1% e, nacionalnih proračuna, a istovremeno ima puno novih politika koje treba financirati, kao i starih, u europskom proračunu nema dovoljno novca. Novac treba dakle namaći iz drugih izvora i e, tako se oni rade e, za ovu ili onu svrhu i uglavnom to nekako ide iz e, bruto domaćeg proizvoda. To stvara više problema za nas zastupnike. E, činjenica je da se prava politička rasprava o tome kako se proračun stvara i kako se troši, da je to nešto što izmiče kontroli Europskog parlamenta. Zašto? Zato što ih ne financira parlament, ali isto tako i de facto u velikoj mjeri ti proračuni nisu pod nadzorom nacionalnih parlamenata. Zato što ministar financija u nacionalnom parlamentu vrlo lako može objasniti da ta je odluka donesena na e, vijeću u Europskoj uniji i ili pak e, na sastanku COP21 u borbi protiv klimatskih promjena i s obzirom na naš e, bruto domaćih proizvod, 1% predstavlja toliko novca i mi smo apsolutno obavezni taj novac izdvojiti. Ovako što nije prihvatljivo jer ovakav način stvaranja proračuna izmiče svakoj demokratskoj kontroli koja je nužna. Treća tema o kojoj želim govoriti je tema o kojom se još nismo bavili. Nitko se nime još nije bavio. Niti Europska komisija, niti Europski parlament, niti države članice. Možda će mi netko od vas to moći i osporiti. Međutim, ja e, tražim da se na proračun primjeni načelo subsidijarnosti. Svi se mi za njega nalažemo, a Lisabonskim ugovorom nacionalni parlamenti imaju pravo nadzirati njegovu provedbu i možemo dati žuti ili narančasti karton. Neki od vaših parlamenta to su nedavno i načinili, a radilo se o vrlo važnim temama. Međutim, kada mi u okviru zajednice a često mm, se s time nacionalni parlamenti slože, barem neizravno, jer je to odlučila nacionalna vlada koja je potporu dala većina u nacionalnom parlamentu. Dakle, kada se radi o nečemu što dolazi u, eh, mm, iz područja podijeljene nadležnosti, i kada rezultat toga treba biti da se stvara Europska agencija ili neka služba, primjerice Europska služba za vanjsko djelovanje. U takvim slučajevima nitko ne misli na to da bi Europskoj uniji trebalo prebaciti odgovarajuća sredstva i odgovarajući broj kadrova kako bi se taj zadatak mogao realizirati. Rezultat toga je da ono što se na spektakularan način najavi na Europskom vijeću, da se to financira premaleno, prekasno i što se onda dogodi kada na kraju sredstva i ljudi dođu? Onda ako treba dati dodatna sredstva u Europskoj komisiji, agencijama ili drugim organima, dakle oni zapravo nadodaju još jedan administrativni dodatni sloj i e, treba to financirati. A uvijek su isti porezni obveznici koji to plaćaju, bez obzira radili se o nečemu što je u nadležnosti lokalne, regionalne, nacionalne ili europske razine. I to nije moguće. Treba dakle napraviti u načelu proračunske subsidijarnosti, dakle treba pokazati da se Europa gradi uz konstantni proračunski trošak, te da ako se jedan euro više potroši u Briselu, da se to ne bi smjelo nadodati na proračunska e, izdvajanja koja su već dala na nacionalnoj razini. To je nešto što će omogućiti da se uštedi jedan euro ili više od jednog eura na nacionalnoj razini. Dakle, objediniti određene stvari na europskoj razini omogućuje da se bude učinkovitiji, da se smanje troškovi, a ponekad se čak može omogućiti da se poveća učinkovitost uz manje troška. Kada dođe za to vrijeme, a na planu obrane, bude li za to političke volje, moći ćemo poboljšati sigurnost Europske unije za puno manji trošak. Mi sada u Europskoj uniji imamo više vojske nego li u SAD-u, ali niti jedna od naših 28 država članica nije u stanju voditi rat. Sada govorimo o pograničnoj službi i o obalnoj straži. I pomalo se situacija e, vidi na sljedeći način. To će se nadodati na pogranične e, službe i obalne straže u državama članicama. Ali drugi način gledanja je drugačiji. Moramo stvarno kontrolirati vanjske granice Prema tome dio, ako ne i svi carinici koji su sada nacionalni carinici i e, nacionalna pogranična policija ili obalna policija trebaju zapravo preći na europsku razinu. Ne budemo li počeli gledati na stvari iz tog ugla, dakle zajedničkog europskog dobra, jednočavno će se sve blokirati, jer što god e, se bude odlučio na europskoj razini, neće se moći financirati, dakle rezultat toga će biti da ono što se napravi e, će se napraviti premaleno, neučinkovito, prekasno, građani to neće shvatiti, i tako dalje. Prema tome treba uspostaviti mrežu revizorskih e, sudova koji će omogućiti da se proračunska subsidijarnost primjenjuje te da uz manju trošak za građane nešto napravi više i bolje. To očekujemo od Europske unije. Hvala. Hvala Alenu Lamasuru. Evo ja predsjedavam odborom za proračun i zajedno s kolegama u tom odboru vidjeli smo prijedlog da se kupi zgrada u Tokiju za Europsku službu za vanjsko djelovanje te kupnju zgrade u Pekingu za e, Europsku službu za vanjsko djelovanje gdje u dva grada gdje imamo dva, vjerojatno 28 veleposlanstava, imat ćemo 29 tu e, a to veleposlanstvo. Pa ne bili smo li prema e, načelu subsidijarnosti mogli objediniti naše konzultante kojima će se e, izdavati vize. Ne bi li to bilo bolje i u našem nacionalnom interesu, ne bismo li tu dokazali da tu postoji europska dodana vrijednost. Europska unija će na taj način početi raditi na tome da postane svjetska velesila. E, sada ćemo saslušati e, dva predstavnika e, sveučilišne akademske zajednice, e, gospođa Gostans Adolf koja će govoriti o zelenom proračunu u Europi. Imate riječ na 10 minuta. Hvala lijepa. I hvala na ovim raspravama koje smo imali jutros, koje su bile jako zanimljive. Predstavit ću vam dvije studije, Green Budget Europe o financijskim instrumentima za Europski parlament koje će ići uz studio o zelenim vlastitim resursima koje su proizvole skupine na visokoj razini prethodne godine. Čuli smo o dva velika pitanja jutros. E, jedno je proračun se mora promijeniti trenutni prorazum ne predstavlja dobro obveze država članica. I pitanje je kako energizirati ovu transformativnu snagu europskog proračuna. Dala bih vam primjer nečega što zovemo zeleni vlastiti resursi ili sredstva. Funkcionira ekran, Rekla bih vam nešto o tome zašto snažno vjerujemo da je sada trenutak za ova vlastita sredstva, zelena vlastita sredstva. I također ću vam reći zašto mislimo da se to treba dogoditi sada. Već sam spomenula da smo izradili dvije studije e, za zelene u Europskom parlamentu. Možete ih preuzeti s našeg web sajta I također nešto što smo radili za vijeće Ekofina prošlog tjedna, zamolili smo naše stručnjake da potpišu deklaraciju i u samo tri dana smo skupili 63 potpisa od e, političara i bivših ministara financija, također i povjerenika i vodećih znanstvenika vezano za zelene vlastite resurse, to sve možete naći na našoj web stranici. Zbog čega mislimo da je sada velika prilika za zelene vlastite resurse? Već smo govorili o glavnim manjkavostima europskog proračuna, ne moram to ponavljati, ali mislim da europski proračun nema dovoljan učinak u smislu upravljanja. To je vezano za ne, ne samo za klimatske promjene, a željela bih i naglasiti da je to i socijalan, a i gospodarski plan, ne samo zeleni plan. Što su ti zeleni vlastiti resursi? Oni pokušavaju energizirati, kao što sam već rekla, ovu transformativnu snagu evropskog proračuna. Oni se bave e, poreznim e, konkurencijom među državama članicama, a također i ovaj princip polluter pays, zagađivač plaća. Zašto mi moramo plaćati za stvari vezane za vanjske faktore? za nešto što Europska unija nije uzrokovala, već su to drugi uzrokovali. I tu bi europski proračun mogao imati značajnu ulogu. Također, tiče se i bolje raspodjele resursa. Postigli smo Pariški sporazum, kao što znate, u drugom stavku Pariškog e, sporazuma, to nas vodi do ciljeva od 1,5 e, e, stupnjeva temperature, a prema trenutnim politikama nikada nećemo dostići taj cilj, jer naše politike 2020. i 2030. bave se samo ovim ciljem dva stupnja. Problem je što je UNEP izračunao da ako cijeli svijet, uključujući i Europsku uniju, bi morali postići veću učinkovitost naših politika za 20% i mislim da se to ne može učiniti. Drugo pitanje je ciljevi održivog razvoja. To je i gospodarski pristup i mi to moramo postići. O tome bismo mogli raspravljati sljedećih dana u kontekstu europskog semestra. Dakle, hoće li ciljevi održivog razvoja zamijeniti strategiju Europske unije nakon 2020. To bi bilo jako korisno. Zašto spominjemo ove zelene vlastite resurse i zašto mislimo da tu postoji ogroman potencijal? Pa već sam rekla, imamo mnoge vanjske faktore koji nisu uključeni u naše cijene, ali koje, su, koje imaju visoke poticaje. Na sljedećem proračunu će se o tome razgovarati također i o rabatima, ali mi moramo na neki način kompenzirati za te vanjske faktore koje uzrokuju drugi kroz naše proračune. A to je vrlo skupo za Europsku uniju i za države članice. Klimatske promjene i onečišćenje okoliša i migracije, one ne, ne, se ne zaustavljaju na nacionalnim granicama. imamo mnogo javnih dobara koji nemaju cijenu, ali njih moramo na neki način platiti i moramo se i time baviti što je to prije moguće. Jer ne smijemo zakasniti s našim djelovanjem po tom pitanju, inače će to biti jako skupo u budućnosti. Kako je realno stanje ako pogledamo porezne prihode 28 članica, imamo visoku razinu poreza na e, dohodak, ali imamo također PDV i porez na okoliš. Na ovom slajdu to ne vidimo, jer ako vidimo poreze za okoliš vezano za BDP, to je ispod 2% BDP-a. I tu postoji ogroman prostor za vlastite resurse. Tu se može mnogo toga učiniti. Neću se baviti učincima na e, radna mjesta, jer e, to, to bi moglo stvoriti mnoga radna mjesta, kvalitetna radna mjesta. Svake godine u EU uvozimo više od 500 milijardi eura. Usporedimo to sa proračunom EU sa od 145 milijardi eura, to je tri put više. A isto vrijedi i za godišnje poticaje za fosilna goriva. Dakle, tu govorim u kontekstu vanjskih faktora. To sve ima ogromnu cijenu. Imamo 10,1% povećanja u omjeru između poreza na rad i poreza na okoliš, što je također značajno pitanje. U prvoj studiji, a neću tu ići u detalje, bavili smo se sa četiri razna, različita instrumenta. Porez na energiju, porez na goriva, i performanse vezane za okoliš i gospodarske performanse također i vezano za subsidijarnost. Sve te imaju ogroman potencijal da daju velik doprinos europskom proračunu, neke bolje na socijalni način, neke na ekonomski. Tu se može mnogo toga učiniti. Već imamo sve činjenice, ovo sve znamo, imamo sve brojeve, ali teško je također za vas govoriti o tome, zato smo izradili drugu studiju o komuniciranju tih pitanja e, raznim ciljnim skupinama. Imamo osam e, raznih tema ovdje. Time će se baviti u izvješću vezano za emisije ugljika. Definirali smo različite ciljne skupine, na to ću se kasnije vratiti, i zatim smo se bavili time kako možemo demistificirati razne aspekte vezane za poreze na okoliš i kako ih možemo prenijeti tim raznim ciljnim skupinama. Bavili smo se pitanjima gospodarstva, konkurencije, socijalnim pitanjima te europskom, vezano za europsku i okolišnu dimenziju. Pokušali smo vidjeti zašto je toliko teško iskomunicirati prave efekte iza toga. Zašto uvijek počinjemo s pitanjima konkurencije, jer znamo da neke od najkonkurentnijih država članica, nadam se da je tu netko iz e, Danske i Švedske, one imaju velike poreze. Švedska ima porez od 138 eura po toni CO2 i ona je jedna od najkonkurentnijih zemalja. Također e, Danska ima velike poreze na energiju. Što se tiče socijalne jednakosti, ono što već dugo znamo, a znanstvenici to dugo ponavljaju, u usporedbi s drugim oblicima oporezivanja, na primjer PDV, e, porezi vezani za okoliš su manje agresivni. I mislim da samo ako budemo radili zajedno, možemo se baviti ovim pitanjima klimatskih promjena. Što se tiče načela subsidijarnosti, ne možemo riješiti problem migracije na nacionalnim granicama. Tako, isto tako ne možemo ni riješiti ni klimatske promjene na nacionalnim granicama. Moramo vidjeti kako zajedno raditi na tim problemima. Imam ovdje primjer e, poreza na CO2 i tu imamo ciljne skupine I tu su naši razlozi za uvođenje ovog poreza na ugljik. Zašto se bavimo toliko pitanjima gospodarskih učinaka, a ne gledamo kako, bi Europska unija mogla pomoći ulaganjem u ekonomiju gospodarstva niskih emisija ugljika? To smo radili u prošlosti, ali to moramo ubrzati. A što se tiče pitanja jednakosti, znamo da su ovi porezi na okoliš manje agresivni od PDV-a i ostalih poreza. Moramo donijeti neke mjere za kompenzaciju vezano za te poreze a bez nacionalnih parlamenta, bez vas, bez građana, nećemo moći pobijediti u toj igri. To je pitanje bitno za cijelu Europu. Europa nije samo administracija u Briselu, to ste vi u državama članicama. A države članice su se obvezale na Parizni sporazum i da ispune te ciljeve. Također vezano za konkurenciju i raspodjelu sredstava. Za kraj, rekla bih nešto vrlo jednostavno. Recite mi što oporezujete, što ne oporezujete, što trošite, što ne trošite i ja ću vam reći koje su vam ciljevi. Ja bih željela da za sedam godina ne moramo više o tome govoriti jer će ovi zeleni vlastiti resursi biti prioritet, kao što sam i rekla, i na nacionalnim, lokalnim razinama, ali također i na europskoj razini. Hvala. Hvala vam lijepa na vrlo jasnom izlaganju gdje ste jasno pokazali da je, su sve e, što je vezano za filkalne ovlasti u rukama nacionalnih parlamenta. A skandali kao što su LuxLeaks i Panama Papers su e, rezultat međusobne konkurencije među europskim državama, gdje oni na taj način dio e, sredstava kojima raspolažu sami kvare. Hvala vam dakle gospođo na ovom izlaganju koje nas navodi da nastavimo razmišljati o tome kako želimo da izgleda društvo za koje ćemo se e, zalagati. Sada riječ ima gospođa Neruda koja dolazi iz sveučilišta u Češkoj. Sveučilišta u Češkoj. Molim vas gospođo ne govorite predugo. Hvala lijepa. Ja bih danas predstavila naš projekt o tome kako mi zamišljamo buduće financiranje Evropske unije orijentirano prema održivosti. To je inače ovaj naš projekt kojeg smo mi u rujnu prošle godine visokorangiranoj skupini predstavili. E sad, osim ove prezentacija, bi bih se tako volila izvući paralele u našim prijedlozima i onim prijedlozima i preporukama koji se iznose u Montijenovom izvješću. Dakle, naša vizija kako izgleda e, budućnost EU proračuna se zapravo na dva glavna argumenta zasniva. Prvi je da trenutni sustav europskih vlastitih sredstava ne predonosi ostvarenje glavnih europskih ciljeva, a to je pametno održivo i uključivo rast prema strategiji Europa 2020. A druga stvar je da mi vidimo da ovdje postoje veliki nedostaci manjci u održivosti i mislimo da bi vlastita sredstva Europske unije naplaćena kroz poreze upravo tu mogla pomoći da se ti manjci i premoste. I mi smo inače sretni i osjećamo se čak počašćeno što smo vidjeli da ova naša dva glavna argumenta koja smo mi izvukli u svojem radu se zapravo i u izvješću Montijeve grupe kao glavni navode. Jer tu su, naravno oni navode upravo te kriterije kao i mi, kao i smatraju da se, kao i to što smatraju da se iz različitih poreznih prihoda mogu postojeće rupe i manjci premostiti. Sad koji možemo prvi manjak u održivosti navesti? Vidimo da je to visoko i otežavajuće oporezivanje rada, o tome smo danas već govorili. To se zapravo iznosi oko 53% jedne nekakve prosječne stope EU unije koliko je porez na rad. Druga stvar je sve manja važnost korektivnih poreza, kao što je to recimo nekad bilo sa 7,2% koliko je to iznosilo. Danas imamo 6,6% na području e, poreza na potrošnju. Treća stvar je vrlo žestoka konkurencija među porezima, što znači da se čak i porezne kompletne osnovice odmiču i dolazi do BEPS-a onog čuvenog fenomena. Četvrto bi bilo da imamo neplaćanje ili izbjegavanje plaćanja ili čak prevaru kod plaćanja poreza i posebno poreza na dobit. I peto bi bili um, da su što, vidimo da se progresivno smanjuju općenito moći poreznih sustava. Drugim riječima naplata e, poreza je sve manja. Osim toga, kroz to se dolazi do sve manje socijalne inkluzije i sve većih razlika u društvu. Zbog toga mi u našem dokumentu, u našem istraživanju zapravo, studiji predlažemo da se osim već navedenih kriterija uvede još jedan važan kriterij, to kriterij čitav niz kriterija koji je orijentiran prema održivosti. I kao što smo već rekli, ako smo sretni da i Montijev izvještaj dolazi do istih zaključaka. I u koncepciji četiri stupa održivosti, kako mi to sugeriramo, to isto imamo i u izvješću, možemo naći. Mi govorimo o ekonomskom održivosti, društvenoj, ekološkoj i institucijskoj održivosti i naglašavamo da je institucionalna održivost apsolutno potrebna, jer bez funkcionirajućeg pravnog okvira nema nikakve mogućnosti da se naplati dovoljno poreza. Prema tome, institucionalna održivost je de facto možda i najvažnija od ova četiri stupa. Glede od ekonomske održivosti, to naš gospodarski rast dovodi na sasvim drugu razinu. Mi ne govorimo samo o kvantitativnom rastu. Mi govorimo o kvalitativnom rastu koji je de facto onaj pametni, inteligentni rast. Mi govorimo o fiskalnoj održivosti, govorimo o tome da li se može uopće podnijeti društvo cijelo, vladin program rashoda i prihoda, da li mi govorimo o tim stvarima kao što su socijalna uključivost, kohezija i mobilnost, o svim onim stvarima i namijenjenim dobrobiti ljudi i bolje kvaliteti života kako je to predviđeno u strategiji rasta Europa 2020. A sad imamo održivost, dakle razvoj kriterija za vlastita sredstva europske unije koja se dobivaju iz poreza, a orijentirani su na održivosti. Naravno, tu imamo ekološku održivost koja je vrlo bitna i tu ponovno ali naglašavam nije naravno samo u institucijama, nego čitavom nizu pravila i propisa koji se moraju postaviti. Zatim, mi govorimo o horizontalnoj kod kulturno-institucionalne održivosti, govorimo o horizontalnoj harmonizaciji poreza, o tome da se ne trebaju miješati porezni sustavi i o poštenoj distribuciji raspodjeli, dakle, financijskih tereta među svim zemljama članicama ali postoje nekoliko područja kojima se kod poreza ne možemo uopće baviti ni boriti protiv njih na nacionalnoj razini. Mi vidimo da imamo veliku mobilnost poreznih e, obveznika koji jednostavno mogu nestati, pogotovo kod recimo velikih korporacija koji um, maknu svoje porezne osnovice jer nema jednostavno dobiti koja ode i onda ne dođe uopće do oporezivanja. Zatim imamo E, recimo da se nacionalni porez zbog toga ne mogu optimalno naplatiti. A osim toga imamo još jedno, unilateralne porezne mjere mogu zapravo smanjiti pritisak na druge države da implementiraju unilateralne vlastite porezne mjere i tako da onda mogu djelovati kako zapravo ovi žele. Prema tome, i osim toga mi znamo da je jako teško de facto onda među zemljama članicama slijediti trag onih koji su svoje prihode makli na razno razne načine granično djelo i koji su na kraju ostali više struko neoporezovani. Ali mi smo u našem studiji analizirali nekoliko modela poreza i pritom predložili da bi E, recimo u onom našem projektu poštenih poreza smo ponudili čitavu košaru, da tako kažemo, mogućnosti za ostvaranje prihoda, vlastitih prihoda iz poreza. E, mi, mi smo u svakom slučaju, mi u tom našem sustavu poštenih poreza predložili da se porezne dobit kod, e, kod CCCTB, dakle kod konsolidirane porezne osnovice kod korporacija, da nam to daje zapravo jednu veliku mogućnost da zatvorimo ovaj manjak od nenaplaćivanja poreza. A izravno kod recimo ograničavanja onog fenomena BEPS-a kad nam nestane jednostavno porez jer nam ostane, nestane prihod koji je ostvaren, onda bi na taj način, ako to povećamo i uđemo u trag ovima koji nisu ništa plaćali od poreza velikim korporacijama, smanjili teret na porez na rad. I na taj način bi, osim toga, bi borbom protiv e, recimo agresivnog planiranja poreza, kako bi se to blago moglo nazvati kod biranja najpovoljnijeg poreznog režima, isto opet smanjili poreze na pojedince i na sam rad. Zatim, mislimo da bi um, mogli veliku vrijednost i dalje, velika važnost posvećena porezima kao što je PDV, jer to je bitni, naravno, još uvijek naš dio prihoda od poreza. Međutim, ako bismo korporativnu osnovicu za praćanje poreza uspjeli konsolidirati i izborili se da nam ne nestaju porezni porezni subjekti sasvim sigurno mogli ove druge poreze smanjiti. Mi naravno možemo govoriti samo o parcijalnoj zamjeni plaćanja ovih drugih naplate, ovih drugih poreza, jer nijedna zapravo država članica ne bi mogla to u cijelosti zamijeniti niti Um, niti ovaj, sve to prebaciti na oporezivanje velikih dobiti velikih korporacija. Naravno, onda postoje još ono što je, se zove porez na financijske transakcije koje predlažemo i to bi povećalo de facto ulogu naše korektivnog e, porezivanja u Europskoj uniji i pomoglo u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza ili čak prevara. Gledajući na potencijale tog poreza na financijske transakcije vidimo kome bi se to, kad bi se to uvelo kao obaveza, onda mislimo da bi to čak u slučaju Evropske unije 28 članica to zamijenilo gotovo u cijelosti prihode od pdv Barem u a u odnosu na vlastite, vlastite prihode koji se baziraju na BND-u, to bi se u cijelosti izmijenilo, osim u Njemačkoj naravno. Ali kod ostalih zemalja članica, barem kod 19 njih bi se to kompletno moglo zamijeniti. Gledajući sada koji je argument i za ove zamjene poreza na sve što se bazira na korištenju ugljika ima velike emisije ugljika. Prvo tu nemamo zapravo kod recimo poreza koji su uključeni u karte za zrakoplove, dakle za letove. Za trenutno nije uopće uključena ova pristojba koja se plaća za štetne emisije koje zrakoplovi ostave. Prema tome mi smo ponovno provodili naše izračune potencijala prihoda iz toga ako se u te cijenu tih karti za avione uključi i taj dio koji spada na porez ili pristojbu za štetne emisije. I vidite različite imamo scenarije koje smo tu izračunali. Imamo ono sa niskim porezom, srednjim poreznom stopom i visokom poreznom stopom koja se, dakle, taj ugljični porez, da ga uvjetno nazovemo, koji bi bio uključen u karte za avione naplatio se na taj način. I vidite recimo koliko su naša tri moguća scenarija kako bi izgledali ti, te milijarde. To naravno opet ovisi ti scenariji koliko će bi se procjenjivalo i koliko bi se uzimala vrijednost tone emisije CO2 štetne i koliko bi se onda na tu stopa poreza eh, odredila. Naravno to se odražava u izvješću i u Montijeve, izvješću Montjeve skupine i mi visoko cijenimo što to sve skupa nudi različite pristupe da se u kroz na razne načine mogu povećati po prihodi iz vlastitih izvora preko različitih tretmana poreza, ali naravno bi trebali biti unificirani. I to nam dolazi do koncepcije da idemo na jednu dakle, reformu našeg prihoda koja je apsolutno orijentirana prema načelu održivosti. Hvala vam lijepo. Merci pour la, la e, Hvala i vama. Vrlo ste e, bogato načinili analizu i E, način e, na koji ste izrožili kako bi se sve vlastita sredstva mogla uspostaviti i kako je potrebno države članice bolje koordiniraju sve na tu temu. Prelazimo sada na e, komentare i javljanja za riječ. Daću riječ dakle onima koji su se za nju javili. Molio bih vas da ne pređete tri minute to bi bilo jako dobro jer ćete na taj način omogućiti da se svi mogu javiti za riječ. Pirevski Grzegorz e, prvi ima riječ. On je iz Poljskog e, senata. E, predsjednik odbora za proračun iz kluba ECR. Predsjedavajući, dozvolite da još čestitam gospodinu Montiju i njegovim stručnicima na ovom sjajnom izvješću koje je izradio. Zaključci izvješća na nekim područjima su apsolutno naišli na jaku potporu. Kao prvo podupiremo načelo izbalansiranog proračuna Europske unije, što mislimo da je vrlo bitno. Kao što je rekao i naš predsjednik ovdje, ne treba nam Evropska unija koja je stalni klijent banaka i stalno se na novo zadužuje drugim riječima. I to je važno ovdje naglasiti. Ideja da se restrukturira i pojednostavni i zapravo učini transparentnim čitav proračun Evropske unije. Mora se naravno poduprijeti. Kao i recimo eliminacija svih rabata na strani prihoda Europske unije, dakle svih mogućih popusta zemljama članicama je vrlo bitna. Međutim, čini nam se da neki dijelovi ovog izvješća zahtijevaju dublju analizu. I u vezi aspekata recimo ovih ekonomskih aktivnosti svih mogućih poduzetnika koji djeluju u Europskoj uniji. Posebno recimo kakvi se porezi za njih predviđaju, recimo porez na emisiju ugljika. To se treba jasno analizirati isto i to u svjetlu e, konkurentnosti naših europskih poduzeća. Jer ograničenje, svako ograničenje njihove konkurentnosti bi se moglo izravno odraziti na naše prihode i ne samo nacionalne, nego i prihode u europski proračun. Stoga se to mora dobro, dobro analizirati. Ja bih se zapravo ovom znanstvenom istraživanju, da tako kažemo, o mogućim novim prihodima u, za europski proračun više fokusirao na uvođenje poreza na financijske transakcije. Mislimo da se to puno lakše može uvesti i da ono djeluje daleko više fer i pošteno u odnosu na sve zemlje i članice Europske unije, jer to bi bilo unificirano primijenjeno, naravno. Na strani rashoda troškova izdataka. Ugovor Evropske unije, Evropski ugovor, zahtjeva da se neke politike, naravno, financiraju i potiču. U tom smislu je proračun vrlo čvrst i nije dovoljno fleksibilan. Ja podupirem ovu ideju koja se u izvješću Montja navodi, da se još jedan puta dobro pogleda i pregleda i istraži ova reforma. Ova reforma, naime, zajednička poljoprivredna politika, kao i još čitav niz drugih prioritetnih politika, koje su zapravo im zauzimale najveće mjesto, jedno od najvećih mjesta troškova u proračunu. Hvala. Riječ ima Karel Fidler, potpredsjednik odbora za proračun u e, e, Poljskoj e, skupštini. On je neovisni zastupnik. Dobrý den, děkuji, děkuji za slovo. Ja sam si dělal poznámky během těch proslovů. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Ja sam ja sam vrlo pažljivo saslušao sva ove referate koji su nam podneseni prezentacije, ali sam našao, vidio sam to različite kontroverze. S jedne strane ste rekli da je najveći dio klasičnih vlastitih prihoda dolazio iz carina, a s druge strane se sve više naglašava Da, moramo se očuvati kompletnu ekološku politiku i da se, dakle, s drugim strane, dobar dio proizvodnje iz Europske unije upravo zbog ovih ekoloških zaštitnih mjera mora preseliti s europskog tržišta. I tu vidimo onda vrlo jasne probleme, jer na europsko tržište na taj način dolazi sve više robe i proizvoda iz područja izvan Europske unije i onda se naravno na taj način niti ne očuvavaju naše velike visoke mjere i visoki standardi zaštite okolišta. A s druge strane mi gubimo konkurentnost ako bilo što drugo učinimo. Već smo je zapravo izgubili. Ja dolazim iz e, okružja čelične proizvodnje čelika iz Češke. I vi znate jako dobro što se dogodilo sa čelikom u međuvremenu. Mi imamo isključivo azijsku proizvodnju e, čelika koja još jedina opstaje na tržištu. A jedan dobar od razloga, jedan od velikih razloga je to upravo što smo mi očuvavali naše e, ekološke standarde, pa prosto izgubili konkurentnost. Prema tome, trebali bi onda preko različitih trgovinskih režima izjednačiti to što nam nedostaje kod ovog gdje smo izgubili proizvodnju zbog ekologije, a onda nam dolaze ti povoljni, povoljni proizvodi. Drugim riječima, nemamo druge obrane doli carine. I ne možemo pustiti da se one dalje urušavaju. Kako ćemo drugčije i dalje smanjiti emisije CO2 nego carinama? Jedino gdje se tu može to nekako balans stvoriti su te protekcionističke mjere, a Europska unija to ne čini ni u svojim planovima, kako vidimo. Ona na taj način ne štiti jedinstveno tržište. U uvodnom referatu je kazano da prihode iz carina koji su bili ishodišni, znači naši glavni prihodi su bivaju sve manji i manji. A s druge strane, kad bismo mi uveli te protekcionističke mjere, mi bi zbog toga što mi plaćamo toliko ekoloških E, mjera, mi bi onda mogli zaštititi našu proizvodnju i konkurenciju. A onda s druge strane imamo i veliku stopu nezaposlenosti, što je jako paradoksalno. Jer kao, s jedne strane raste radna produktivnost, a s druge i kao imamo nedostatak radnih snaga, a s druge strane nam raste nezaposlenost i to visoke stope koje se ne smanjuju, a, ali e, i, i druge koje nastaje. Kazuje da naša politika nije u redu. Hvala lijepo. Evo, ovaj primjer čelika je nešto gdje bi Europska unija trebala se trebala preispitati svoju E, trgovinsku politiku i vidjeti kakve treba imati mehanizme obrane. Amerikanci su napravili na tom planu su stavili porez od 50%, e, dok se Europa izvlači sa svojih 20% i nekako se ispričava. Riječ sada ima Izabel Toma, zastupnica u Europskom parlamentu, klub socijalista i demokrata. Hvala. I, ja se zahvaljujem svima koji su u Montijevoj skupini i koji će nam pomoći da izađemo iz ove slijepe ulice, iz netransparentnog stusava. Govorili smo o rabatima, ali isto tako i o konstrukciji različitih financijskih instrumenata. gospodine predsjedniče, vi nas stalno na to potičate što još ima u toj slijepoj ulici. Tu smo sasvim protivni duhu europskih sporazuma i temeljnih ugovora. Jer trebalo bi da vlastita sredstva budu glavni izvor prihoda, a da pritom države članice ne daju prave izvor, e, plave vlastita sredstva, već ih samo djelomično odabravaju i e, tu se zapravo nalazimo u e, teškom izboru smanjiti e, vlastiti proračun u državama članicama ili smanjiti europski proračun. Sve je to težak izbor i trebamo solomonsko rješenje. Želim dakle pozdraviti E, činjenicu da predlažete da u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru vlastita sredstva predstavljaju 50%. Ali isto tako da se sve uskladi s ciljevima vezanim za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena. Morate pritom također izdvojiti i sredstva koja su potrebna za ekološke transformacije, a, e, moramo reći da smo u Europskom parlamentu izglasali prilagodbu na granicama jer nema razloga da se e, zemlje koje nisu iz e, Europske unije ne sudjeluju u tome i e, dakle trebaju e, ograničiti e, emisije ugljika. Potrebno je također ograničiti i rizik za financijske spekulacije, ali potrebna nam je taj pravičan porez kao što smo čuli. Ono što je izuzetno važno je pravednost kada se plaćaju porezi. To je vrlo važno u Europi i za europsko zajedništvo. I moramo jasno reći, multinacionalne tvrtke koje ostvaruju najveći profit istovremeno su one koje plaćaju najmanje poreza i najmanje sudjeluju u izdvajanjima za porez. Čuvenih 0,05% 0,5% koje Apple plaća u Irskoj E, gdje je Europska komisija intervenirala. Isto tako e, bavimo se zajedničkom osnovicom za plaćanje poreza, ali tek se o tome počinje raspravljati. Osim toga, nematerijalni kapital nije ušao u izračun i nije se još e, dogovorilo oko stope, a znamo da je to jedini način da se spriječi fiskalni dumping. Gospodine Lamasur, ispravno kažete da trebamo integrirati na nov način već postojeće politike, tu jest važna subsidijarnost. Međutim, postoje i nove politike, primjerice vezane za ono što smo načinili na planu nezaposlenosti mladih i tu ne postoji moguća subsidijarnost. To je bilo vezano i za Junckerov plan. Dakle, znam da je to teško reći u ovom sastavu, ali neće biti lako jer e, je nešto gdje smo morali tražiti sredstva u proračunskim linijama za budućnost, isto tako po pitanju migracija i izbjeglica i znamo da nećemo moći beskreno tako prebacivati novac. A ostalo ću reći jedan drugi puta. Hvala. Hvala vam gospođo Toma. Alen Lamassur mora uskoro otići, pa ću mu sada dati riječ kako bi nam ukratko rekao što e, kako može komentirati e, što su rekli izlagači i što su rekli prvi govornici. E, hvala lijepo. Evo nekoliko prijedloga, možda čak i nekoliko ideja za odgovor. Dobra je vijest i moramo to naglasiti da ćemo imati vremena za dodatne analize, kao što je rekao malo prije predsjednik Breski, i da ćemo svi kod vlast, u vlastitim kućama moći raspravljati o svim ovim pitanjima s ministrima financija. Jer kao što je to predložila skupina na visokoj razini i povjerenik Ettinger, moramo započeti s reformama istodobno kada se skrene s novim višegodišnjim financijskim okvirom, dakle od 2020. godine. Drugo, treba lučiti, kao što je to napravila skupina na visokoj razini, dakle nova sredstva, novi prihodi koji će biti na korist proračuna 28, 27 zemalja članica, kao i e, prihodi koji će se izdvajati za i ojačanu suradnju. Do sada se ovo drugo mm, malo radilo ako je trebalo izdvajati više sredstava. A e, recimo porez na financijske transakcije o kojem je govorio gospodin Berevski i zastupnica Toma, ako ikada zažive da će trebati pojačana suradnja. A e, isto tako da ako se stvori europske kapaciteti eurozone, onda ono što ubire Europska središnja banka treba ići u eurozoni. Postoje stvari koje će trebati napraviti ne odmah, već u prvoj fazi dakle za tri godine, a druge stvari će zahtijevati više vremena. Što se mene tiče CCCTB, što je e, zajednička osnovica e, poreza na poduzeća gdje bi se trebala uskladiti porezna stopa, to je nešto za što će nam trebati više vremena. Treba ćemo dakle uskladiti poreznu osnovicu koja nije usklađivanje porezne stope. I e, sredstva prikupljena na taj način trebala bi financirati europski proračun. Treba ćemo vidjeti kako se dakle e, e, to odnosi e, na ono što radi OECD, a i nova američka administracija. Čuju se i neki neki komentari, dakle ono što je moralna taksa. Dakle, e, to je ono što ne donosi novce. Dakle, ako je se napravi porez za emisije ugljika, što će taj porez biti uspješniji zapravo, što će ta politika biti uspješnija, to će manje novca privređivati. Iz tog razloga, kao što su to rekli predstavnici e, istraživačkih centara, potrebno je imati više izvora, a ne samo jedan za takve poreze. E, predsjednik odbora Bereski je e, isto tako o tome govorio. Naravno, prijedlozi kojima dajemo e, moramo vidjeti kako stoje europska poduzeća odnosu na strana poduzeća, a isto tako moramo vidjeti što je s poduzećima koji proizvode u Europskoj uniji i moramo tražiti ekvalent za onu robu koja se uvozi u Europsku uniju. Dakle, da gledamo kakva je situacija sa emisijama ugljika i porezima na to. Istovremeno moramo pomno pratiti što se događa u Sjedinjim američkim državama. I malo ću ispraviti ono što je rekao gospodin Fidler. Ne možemo danas do sutra povećati carinske dažbine, ali možemo ojačati instrumente trgovinske obrane e, i ojačati antidumping. Hvala. Prije nego što Alan Lamassur e, ode, e, moram ga pitati nije li porez na financijske transakcije nešto što može dovesti do delokalizacije financijskih transakcija jer to je vjerojatno ono što je, se najlakše može delokalizirati. E, financijski nam aktori to kažu, a drugo, ja u to ne vjerujem. Europska komisija je tu izvrsno e, proučila situaciju. Treće, i to je zaista moje osobno mišljenje, u godinama koje dolaze i za vrijeme pregovora s Brexitom budućnost Sitija i složeni odnosi koji će se izgraditi po pitanju financijskih instrumenata i proizvoda između Europske unije i e, Velike Britanije te e, nova tematika E, to je nova administracija u SAD-u koja uvodi nove instrumente, sve to e, se meni čini da tu nećemo moći raditi brzo, za sve će trebati puno vremena. Hvala lijepa Alenu Lamasuru. Vraćamo se sada na pitanja zastupnika Antonio Misijani, član odbora za proračun, e, riznicu i dolazi iz kluba zastupnika socijalista i demokrata u Italiji. Hvala lijepa. Sadašnja struktura proračuna u Europskoj uniji predstavlja značajan čimbenik krize u Europskoj uniji i treba riješiti tu krizu europskog proračuna kako bi se obnovio europski projekt. U tom smislu iz Montijevo izvješće e, predstavlja vrlo dobar temelj koji, se, e, koji možemo podijeliti u velikom većinom. E, temelji europskog proračuna je nešto na što smo već usvrnuli i neću se na to vraćati. Htio bih izraziti par primjedbi o onome što je rečeno o izvješću Monti koliko teže vlastita sredstva vezana za transfere iz nacionalnih prihoda. I mislim da je dobro da se vlastita sredstva vežu za e, mogućnost intervencije e, na zajedničkom tržištu e, da dođe do poreznog koordiniranja, a osim toga da se poveže to sve sa energetskom unijom i borbi protiv klimatskih promjena. Prijedlozi što smo iščuli čuli u prethodnim izlaganjima o zelenim vlastitim sredstvima su po mom mišljenju vrlo zanimljivi. E, trebalo bi ukinuti mehanizme korekcije koji su krajnje netransparentni i koji su uvedeni za određene zemlje članice kroz e, više godina. A isto tako načelo subsidijarnosti u izgradnji proračuna i isto tako e, proračun koji je e, predstavlja vrlo variabilnu geometrijsku konstrukciju. Potrebna je konsenzus građana Europske unije, a važno je i pitanje novih pokazatelja kako bi se bolje i dublje mogli proučiti e, koristi i e, neto saldo. Moramo apsolutno e, premostiti neto monetarni pristup koji danas jednostavno na krivi način iščitava u očima građana europski proračun. Isto tako, ako je za većinu nas cilj da se projekt zajednice Europske unije ponovno obnovi, onda i 1% koji se sada izvaja 1% posto Evropskoj EU. Dakle, količina za koju će se taj proračun povećati, koliko će se ta izvajanja e, povećati, ne smije biti tabu. Ne možemo zamisliti da će se proračun Europske unije povećati ako parametri budu toliko ograničavajući. Vjerojatno se sjećate da se neke e, politike stave na razinu Europske unije može dovesti do uštede kada se radi zajedno. Isto tako treba e, vidjeti E, kako e, premostiti određene jazove koji može, do kojih može doći kada se ubire porez. I e, zaključno, u jednom od izlaganja se govorilo o tome kako se treba preispitati način na koji se ubire evropski proračun, to je nešto što je zaista nužno. Hvala. Norbert Brakman ima sljedeći riječ. On je zastupnik u Bundestagu, član odbora za proračun, dolazi iz CDU-a, CSU-a. Hvala lijepo. Ja bih samo nekoliko malobrojnih točaka ovdje izdvojio u vezi vlastitih sredstava i malo ih osvjetljio bolje i možda na drugi način. Vi ste sami ukazali na to da je potrebno uskladiti nacionalna i evropska sredstva ako ne želimo razbacivati uludo naše porezne sredstva. Primjerice na kodu Evropske službe na vanjsko djelovanje. Tu smo jako puno toga i pametnog učinili, ali opet se dovodi u pitanje to i onda nacionalni parlamenti to jednostavno nisu podržali svi i nisu htjeli da se izdaju sredstva za to i onda se skupa zapravo nije uspjela, na kraju nije se moglo, a htjeli su se troškovi objediniti. A s druge strane se želi zadržati višegodišnji financijski okvir. Dakle, mi moramo planirati za sedam godina unaprijed jer taj oblik financiranja donošenja proračuna europskog dugoročnog ostaje. I naravno, sami ste ukazali na to da pritom možemo naletiti na razne poteškoće. I mogu se uvijek nepredvidive stvari, i nepredvidive krize javiti, kao što je recimo bilo ovdje sa migracijama sad ovih godina. Vi sad sami ukazujete na to da taj fond, da je taj fond stvoren izvan bio normalnog redovno predviđenih pre, proračunskih sredstava, a sad u budućnosti to više ne želite, nego želite sve uključiti u jedno. Onda recimo, ali s druge strane kažete da u budućnosti ne želite da Evropska unija ide po kredite. Znači, onda će ipak morati imati posebna sredstva. I sad to je moje pitanje, možda da jednostavno odustanemo od ovih sedmogodišnjih proračuna evropskih, nego da kao i nacionalni parlamenti usvajamo uvijek proračuna jednu ili dvije godine, jer se na taj način možemo biti puno fleksibilniji u reakcijama na izvanredne stvari u Europi. Nadalje, pitate koji su to faktori koji će financijsku stabilnost omogućiti i zajamčiti. Pa onda se kaže da 28 država članica moraju zapravo odgovarati za štete koje su nastale u eurozone. I e, međutim, ja do sada nisam čuo da su zemlje izrazile spremnost, nego upravo suprotno. Iz komisije čujemo čak jako puno prijedloga kako bi se još više novaca moglo potrošiti, ali niko nije spreman pridržavati se ugovora i to strogo se pridržavati ugovora koje smo do sad potpisali. Vidite, i to je jedno pitanje povjerenja. U, silno važno, a da bi se sačuvalo povjerenje nacionalnih država članica u Europsku uniju. Jer samo ako tog povjerenja bude, mi ćemo i dalje imati mogućnost slobode i financiranje i pokrivanje svih tih izdataka u Europskoj uniji od strane članica. Hvala. Riječ ima Gerard Depre, član odbora za proračun Europskog parlamenta, belgijski zastupnik u Europskom parlamentu i oni su izvjestitelj za pitanje vlastitih sredstava. Hvala. Ja e, ću ukratko čestitati i e, s moje strane članovima skupine na visokoj razini Montijeve skupine kao i dvijema izlagačicama jer su one stručno to dobro izrazile i sve je koherentno. E, ja sam, kao što možete pretpostaviti, netko tko je zaista za nove vlastita sredstva, budući ću biti suizvjestitelj za to. A sve ovo što se javlja, svi ti financijski instrumenti koji se nagomilavaju izvan vlastitih sredstava, jednostavno nas dovodi su situacije koja je neodrživa. Moramo imati e, proračun koji će odgovarati našim novim potrebama. E, financijski instrumenti u proračunu moraju nam omogućiti da djelujemo u novim poljima. E, uvjeren sam da svi znaju da su e, nismo mi ti koji smo suvereni po pitanju proračuna, nego taj proračun je u vašim rukama. Kad god se govori o tim temama, to vlade predlažu, a odobravaju nacionalni parlamenti. Prema tome, s nacionalnim parlamentima treba se razgovarati o mnogim bitnim temama, međutim temama nekoliko je koje bih htio izdvojiti. Zato što e, kada smo raspravljali o sustavu uvođenja novih vlastitih sredstava, e, mogli smo razmatrati o prirodi onoga što želimo. Neki su već e, rekli, ali ne svi, da bi s vremenom 55% proračunskih sredstava EU bilo iz vlastitih sredstava. Dakle, da bi nacionalni doprinosi bili u iznosu od najviše 50%. To je nešto što bismo vidjeli, možemo li se oko toga složiti. Drugo, Predsjednik nas je malo prije e, podsjetio e, kada gledamo na europski proračun i višegodišnji financijski proračun, je li to nešto što se ne može ni na koji način izmijeniti? Treće, mislim da su se svi dogovorili i svi su stručnjaci E, to izrazili sustav novih e, sredstava, vlastitih sredstava neće moći dolaziti iz samo jednog izvora. Treba ćemo imati jednu košaricu. Zašto? Zato što neki e, resursi nemaju isti utjecaj u svim zemljama članicama. Drugo, postoje nekih takse koje, kao što je rekao Alain Lamassur, e, manje donose što postaje učinkovitije. Nadalje, trebamo imati pozitivan razvoj. E, moramo vidjeti da se one pozitivno razvijaju na način da nije potrebno nove uvoditi prečesto. A ta košarica će biti od izuzetne važnosti jer su potrebe velike. Morat ćemo dakle raspravljati s nacionalnim parlamentima kako je prirode treba biti ta košarica i kako će ona imati unutarnju ravnotežu. E, četvrto, postavlja se veliko pitanje o ritmu i načinu uvođenja vlastitih sredstava u ovom novom sustavu vlastitih sredstava. Vi ste o tome upravo govorili i e, komisija će do kraja godine morati dati nove prijedloge za višegodišnji financijski okvir. I e, odredit će e, koji iznos mogu imati ta sredstva, što je veliki pritisak i veliko ograničenje s obzirom na nenadane situacije. Nadalje, tu je i Brexit. Kako će biti njegove posljedice? Prema podacima koje sad e, imamo, to će predstavljati nekih 10 milijardi eura prihoda. To su dakle podaci koji kolaju trenutno. Postoji način e, da se nosi sa tim e, smanjenjem prihoda, da se smanje rashodi ili E, što ja nisam e, spreman e, prihvatiti, a govorimo o 10 milijardi kada se prestane izdvajati ono što se izdvaja za Veliku Britaniju. Dakle, će 10 milijardi u blagajni. Morat ćemo to nadoknaditi paketom novih vlastitih sredstava kako bismo izbjegli povećanje izdvajanja iz nacionalnih e, sredstava. I za kraj još vam postavljam jedno pitanje. Radi se dakle o dodatnim sredstvima koje bi s vremenom mogli dobiti veću težinu. Bili nacionalni se parlamenti mogli složiti da prihod koji dolazi iz primjene specifično europskih politika, primjerice politika tržišnog natjecanja i poštovanja pravila tržišnog natjecanja. Izdane su već globe e, prema e, mišljenju, odnosno presudama Suda Europske unije. Da li E, kada se o tome radi, kada se radi sredstvima za specifično europske e, politike, hoće li ta globa e, doći u europski proračun. I za kraj ljudi će morati platiti zato što će se sustave tijas voditi iz europskog proračuna. Da li će se sredstva za to davati u europski proračun. I isto tako, kada god neka europska specifična politika dovede do specifičnih prihoda, hoće li to značiti da će to biti vlastita sredstva koja će ići iz europski proračun? Hvala. Hvala lijepa. E, riječ sada ima kolega Jasen Šešin koji je e, E, dolazi iz Poljskog sejma i on je predsjednik e, odbora za financijske politike iz kluba zastupnika ECR. Hvala vam na ovoj prilici što mogu sudjelovati u ovoj jako zanimljivoj raspravi i to pokazuje koliko je posla već obavio ovaj parlament i također e, skupina na visokoj razini. Također bih čestitao Montiju i drugim članovima na obavljenom poslu. Mnogi elementi i aspekti zaključaka ovog izvješća e, su vrijedni podrške, na primjer ukidanje rabata. Jako je važno za sustav prihoda koji imamo u Europskoj uniji da bude lako razumljiv. Naravno, građani Europske unije žele znati kako se sastavlja proračun. Proračun je jako važan europski dokument i on mora biti otvoren i transparentan. Kada govorimo o vlastitim sredstvima i drugim sredstvima prihoda, moramo misliti na neka osnovna načela ovaj porez na financijske transakcije, njega, je, njega valja razmotriti, a ova zamisao o porezu na ugljik zahtjeva daljnja, detaljna razmatranja. To je pitanje konkurentnosti europskog gospodarstva kao cjeline. Naš predsjednik danas je spomenuo solidarnost kao temelj Europske unije a građani Europske unije još uvijek na različit način imaju različite standarde života i različit različite stupnje razvoja. Poljsko gospodarstvo ovisi o ugljenu kao izvoru energije. Zagovaranje određenih politika bi moglo imati suprotan učinak. Jer ako nešto učinimo u ovom smislu, ako uvedemo politiku za neku zemlju, ona će željeti e, neki rabat, neki povrat i to onda potkopava ovu politiku ukidanja rabata. Kada govorimo o tim ekološkim rješenjima i politikama, tu, tu su onda uključeni veći broj zemalja. Tu možemo razmotriti ovu mogućnost uvođenja carina, ali kao što je rekao gospodin Lamasulj, moramo s time biti oprezni. Pitanje e, Pitanje e, taksa koje će se naplaćivati za emisije ugljika na vanjskim granicama. Sada dajem riječ senatoru iz e, Francuskog senata. E, hvala lijepa. Zahvaljujem se svim izlagačima koji su nam objasnili o svim aspektima izvješća skupine na visokoj razini. I drago mi je da postoji konsenzus o diagnozi sadašnje situacije kao i konsenzus o tome što treba napraviti i e, kakav je izraz namjene načinjen kako bi se europski sustav promijenio. Međutim, e, do ostvarenja tih ciljeva e, put je dug, a postoje i stvari gdje si možemo postaviti pitanja. E, ima mnogo toga što se treba pohvaliti da se na europskoj razini e, više toga može napraviti sa jednakom količinom sredstava i da će se na taj način omogućiti ušteda na nacionalnoj razini. Međutim, istovremeno dobivamo i informacije o većoj dodanoj vrijednosti e, kada se neke stvari budu radile na europskoj razini i možemo se zapravo tu pitati kako stoje stvari i nije sasvim jasno vidjeti gdje će tu biti ušteda. još jedna stvar, u današnje vrijeme predvidljivost izdvajanja iz nacionalnih proračuna za europski proračun je nešto što čega nema. 2016. godinu Francuska je morala izdvojiti 2 milijarde više, dok je nekih godina bilo milijardu, milijardu i po manje. Tu su ogromne razlike. Postoji li mogućnost te predvidljivosti jer treba zanimalo bi me da li rad u nacionalnim parlamentima je nešto se uzima u obzir e, prilikom e, izrade europskog proračuna. Svi se mi nadalje slažemo da je potrebno da se bolje građanima objašnjava zašto treba raditi zajedno na europskoj razini. Da li Europski parlament predviđa da će nešto napraviti u tom smislu 2017. godine? Koji bi bili najbolji relevantni pokazatelji kako bismo imali bogatiju analizu i kako bismo bolje mogli objasniti građanima i imati čvršće argumente da ih uvjerimo da treba financirati europski proračun. I za kraj, možda će gospodin Kalfin moći odgovoriti, budući da je gospodin Lamasur otišao. E, utjecaj e, vlastitih sredstava je e, nešto gdje niste se odlučili na taksu za cestovni promet koji je ulazio u direktivu a jedne europske vinjete ili pak e, taksu e, za zračni promet. Iz kojeg razloga ste se tako odlučili? Stručnih ili pak političkih gdje bi bilo teško prihvatiti takve mjere. Što se tiče predvidivosti, moram vam reći da postoji razlika između obećanih sredstava i sredstava za plaćanje. Doprinosi država se zasnivaju na plaćanju, dok svake godine mi u Europi e, izglasamo e, obećanja. Dakle, e, i e, to je bilo za 2017. godinu 157 milijardi. A plaćanje je nešto što države članice ne traže, kao da postoje e, kašnjenje u realizaciji različitih programa i to nas brine. Tu se obraćam kolegama, zastupnicima u nacionalnim parlamentima, članovima odbora za proračun. Je li razlog tome, jesu li to teškoće jer evropske subvencije e, ne pokrivaju cjelokupne troškove? E, svi moraju stezati kajiš i onda se možda zato ne odlučuju jer im je teško na nacionalnoj razini nadopuniti sredstva. Ili se radi pak o vrlo složenim javnim natječajima za, de, za izdvajanje tih kredita koje čini Evropska unija i zapravo svake godine, na kraju godina se dio sredstava vrati jer traž, predvidjeli smo, ali na kraju se sredstva nisu konačno izdvojila, nisu predviđeni odgovarajući krediti. Dakle, svaki puta kad se spočne s novim višegodišnjim financijskim okvirom, dvije, tri godine nikako da se s tim krene. E, prema onom što je rekao gospodin Depre, na početku višegodišnjeg financijskog okvira malo je plaćanja, dok se na kraju tog razdoblja samo ogomilaju e, računi koje treba platiti i tako, bili smo svjedoci upravo takve situacije krajem 2013. i 2014. godine. Riječ sada ima Vladimir Manka iz zastupnika u Europskom parlamentu, klub zastupnika SID. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih podržao ovo što ste upravo rekli. E, manjci u nacionalnim proračunima u mnogim državama su razlog za ovaj problem kašnjenja plaćanja koji je identificirala komisija. To stvara poteškoće u našem višegodišnjem financijskom e, planiranju. E, ljudi iz država članica žale se da novac ne prolazi, da sustav ne radi, jer je temeljen na predvidljivosti, ali on ne funkcionira. Daću vam još jedan primjer. Prije tri godine E, vršili smo pritisak na vijeće, tražili smo više sredstava za Frontex, e, agenciju koja brani naše vanjske granice. svi smo govorili da je to hitno, ali vijeće je to odbilo i onda su se dogodile loše stvari. Vijeće je utrostručilo proračun, to ne funkcionira moramo provesti ovo iz rimskog ugovora, tražiti vlastita sredstva. Drago mi je da skupina gospodina Montija te gospodin Kalvi i drugi da su sastavili ovaj jako kvalitetan dokument. I drago mi je da se ovaj dokument bavi idejom zelenog proračuna za Europu. moramo oporezivati i emisije. Na taj način možemo pomoći i vlastitim proizvođačima jer će na drugi, inače biti istisnuti iz tržišta. I to bi mogao biti alat koji nam treba kako bismo proveli pariški sporazum. Time bismo pomogli europskom proračunu, a i okolišu. stanovnici Europe misle samo da, da samo krademo novce iz nacionalnih proračuna i stavljamo u europski proračun, ali ne shvaćaju da 90% tih sredstava se vraća u nacionalne proračune. Gospodin sur rekao je da moramo zajedno djelovati kako bismo bili učinkovitiji. Ako imamo zajedničku vanjsku i politiku i politiku sigurnosti, mogli bismo uštedjeti 100 milijardi eura godišnje u zajedničkoj nabavi. To je ogroman iznos i ogromna prilika. Da to učinimo potreba nam je pametan europski sporazum, e, proračun i treba nam proračun za kojeg ljudi mogu vidjeti da im je koristan. I to je razborita politika javnih financija. Hvala lijepa. Ovim smo završili sa krugom pitanja e, zastupnika koji su na ovoj sjednici. Niko se drugi, čini mi se, ne javlja za riječ. Stoga ću zamoliti da nam gospodin Kalfin da e, primjedbe i e, kaže nam kako reagira na ono što su rekli stručnjaci s jedne strane, a s druge strane da odgovori na pitanja samih zastupnika. Izvolite, samo se predstavite. L'intervenant est Jorgen. Riječ Jorgen Andersen E, član e, odbora za financije švedskog parlamenta e, i član umjerene stranke koja je dio obitelji Evropske pučke stranke. Izvolite. Hvala. Tack så mycket. Jag trodde att det var fler som ville yttra sig så att jag hade ingen brådska med att lämna in min lapp. Jag ber om ursäkt för det. Hvala lijepa. Ja sam se htio javiti za riječ. Možda bih mogao nešto još možda malo predonijeti iz naših iskustava, jer Švedska ima neka malo drugčija stajališta i drugčiju poziciju glede ovih tema. Ne mogu naravno sad ulaziti u sve detalje, međutim nije ni slučajno ni da smo mi protiv europskog projekta, daleko od toga. Mi smatramo da je jako važno da se to i nastavi i da se nastavi zajednički rad kako bi i ulogu Europske unije u svjetskoj politici i svjetskom gospodarstvu jačali. To je apsolutno važno za nas, to je neprijeporno. Međutim, htio bih reći da, gledajte, nismo mi skeptični prema vlastitim sredstvima. Nego, se moramo nas suočiti zajednički s ovim velikim izazovima a ne da svako samo vlastite nacionalne interese štiti i gleda na njih. Vidite jedan zanimljiv primjer, to smo već i čuli danas ovdje. Švedska ima jednu od najviših poreznih stopa u globalnoj komparaciji. A unatoč tome imamo jako, jako puno investicija i jednu zdravu i dobru ekonomiju, iako imamo tako visoke porezne stope. A onda imamo još jedan element koji treba uzeti u obzir za koji možete naći tam niz dobrih primjera u Švedskoj. Naime, vidimo globalno, ali i unutar evropskih razmjera kako se kako jačaju stremljenja prema protekcionizmu. Mi smatramo da treba biti otvoren, jer vidite, Švedska je i sa svojim visokim poreznim stopama vrlo otvorena i prema slobodnoj trgovini, vrlo otvorena i prema našem jedinstvenom unutarnjem tržištu, ali zato smo došli do toga da moramo bolje preraspodijeliti imovinske vrijednosti. Danas smo postali svjedoci isto tako velikih restrukturiranja u industriji. Zašto vam to govorim? Zato što kad kad čovjek stekne dojam da je evropski proračun jednostavno ogroman i zastrašujući, a govorili smo o jednom postotku koji sredstava koji se izdvaja na bazi e, BND-a nacionalnih. Međutim, to sad danas kad se pogledaju sve ove kompleksne, složene porezne režimi i kako su različiti PDV u zemljama članicama i tako dalje, onda vidite da taj jedan postotak koji se izdvaja nije dovoljan koji se uzima. Moraju se druge stvari, drugi elementi uzeti u obzir, što drugo učiniti, što sve poduzeti kako bi se konjunktura i gospodarstvo generalno ubrzala i ojačala. Više administracije, još više birokratizacije, to sigurno neće pomoći. Novi porezi, nova davanja, ni to neće biti ono krajnje rješenje. Ne, moramo se potruditi da građani shvate u čemu je korist. Manje birokracije, više komunikacije. Moramo zatim razmotriti koji bi porezni oblik odabrali i što bi onda unificirano primjenjivali, jer vidite, čak i ako donesete jednoobrazne e, režime porezne, ne možete ih ipak tako jednako primjenjivati zato što su drugi, različite zemlje imaju različite situacije, vrlo specifične i to moramo uzeti u obzir. Mi moramo poštivati te razlike među članicama Europske unije. Ja ne mogu zapravo zamisliti kako bi sad ovdje stvorili jedinstven porez, jedinstvene porezne stope i kompletan sustav. To je vrlo teško. A mi znamo da s druge, to je s jedne strane, s druge strane ne može ni jedna zemlja samo vlastite nacionalne interese gledati. Tako da je tu dosta teško naći ravnotežu. Stalno se govori o više, više poreza, više, većim poreznim stopama. Stalno više. Onda nacionalne zemlje se nakon toga brane i traže da imaju više autonomije i da budu samostalnije u odnosu na Europsku uniju, na europski proračun. De facto ljudi govore jedno, misle nešto sasvim drugo. I to se prečesto događa. Mislim da trebamo vidjeti kako ćemo našim građanima sve to skupa bolje objasniti i kako ćemo im predočiti svrhu europskog projekta u današnjem vremenu, da im pokažemo koji je cilj, a koja je konkretna korist. Čemu to? Jasno, važna je transparentnost, važno je da sve bude razvidno Važno je da imate projekte Evropske unije koje građani razumiju i koje će podržati. Jer ono što kažete, a ono što radite, nije uvijek isto. To je, sam još morao dodati, iako imam još puno toga. Ali pred nama je još dalek put i nadam se da ćemo ga, zajedno ćemo kročiti tim putem jedinstvenim evropskim i da ćemo naći rješenja za jačanje evropske konkurencije. Ali, s jedne strane moramo ostvariti nov rast, gospodarski rast i popuniti evropski proračun. Jer sve bi zemlje profitirale ako se bude više sredstava sljevalo evropski proračun. Prema tome, mi se moramo koncentrirati na to da stvorimo više rasta i da popunimo evropski proračun. Hvala. Hvala lijepo. Evo, možemo sada čuti odgovore na pitanja, komentare koje smo čuli od strane stručnjaka. Hvala, ja bih zahvalio svim sudionicima rasprave. Prije nekoliko mjeseci održala se još jedna međuparlamentarna konferencija na kojoj smo razgovarali o izvješću koje se bavi sličnim pitanjima europskog proračuna. Bio sam iznenađen, a danas imam dobar osjećaj da postoji prostor Dakle, postoji prostor za konsenzus. Sadašnji proračun nije zadovoljavajući ni nacionalnim parlamentima, ni Europskom parlamentu, to nije institucijska stvar. Svi smo odgovorni e, da nadziremo kamo ide novac poreznih obveznika. Zamisao da se poboljša proračun, da bude učinkovitiji, transparentniji i fleksibilniji je nešto što stvara osnovu za rasprave i eventualni konsenzus o tome što se treba mijenjati. U našem izvješću predložili smo zašto se treba i kako se treba mijenjati proračun. Uključili smo nekoliko mogućih izvora prihoda neki od njih su vam već predstavljeni i analizama stručnjaka danas. Nekoliko puta smo tijekom rada skupine čuli takve prezentacije, pokušali smo ih uključiti u izvješće. Osnovna logika je to da nećemo imati fiksirane izvore dodatnih prihoda. Mi predlažemo moguće izvore prihoda, kako njih kombinirati. I to može biti predmet rasprave. Naravno, najbolja, najbolji način je da stvorimo neki skup svega toga koji će biti pošten prema državama članicama i pravedan i taj skup mora se mora biti u skladu sa vrijednostima i načelima Europske unije. Pokušavamo sve to uključiti u prijedlog. Kombinacija tih izbora, dakle, hoćemo li imati porez na cestovni porez ili ne, to je senator Frank e, upitao, to će se možda dogoditi, možemo o tome raspravljati, možemo raspravljati o mogućim izvorima i raznim kombinacijama. Postavljeno je nekoliko konkretnih pitanja. Ja bih podržao ovo što je gospođa Stani rekla da trebamo indikatore za korist i troškove u europskom proračunu nije moguće izračunati neto, neto bilancu. Nijedna zemlja ne može monetizirati koristi iz, e, od Europske unije komisija navela neke primjere, ja sam čuo isto neke primjere, na primjer ovo što je rekla Poljska, ako uložite u infrastrukturu Poljske, možda se pola od toga vrati u Njemačku, to nije moguće, o tome nije moguće govoriti s gledišta računovodstva. Najveća Dakle, to je sve vezano uz postojanje jedinstvenog tržišta i zbog toga recimo luka u Rotterdamu, najveća evropska luka, ima toliki promet. Dakle, teško je reći točno koliko dobivamo, a koliko dajemo. Ali u isto vrijeme moramo imati indikatore ili alate kojima bismo komunicirali s građanima kako bi oni znali što točno dobivaju od Europske unije i koliko uplaćuju. Svrha izvješća nije bila veličina proračuna, nismo željeli se time baviti, a reći ću vam i zašto. U sferi javnih financija Europske unije definitivno će biti promjena jedna od promjena je mogući proračun za eurozonu i instrumenti financijski koji bismo trebali možda stvoriti da zadržimo jedinstvenu valutu. Dakle, ideja je opći pregled stvari, stanja stvari jer trenutni sustav nije održiv. Dok ne odredimo kako se javne financije e, raspodjeljuju, koji instrument se koristi za što, nije dobra ideja govoriti o samo jednom od tih instrumenata, a to je proračun. Postoji mogućnost izdavanja obveznica, uzimanje kredita. E, po definiciji nije moguće opteretiti, nije moguće financirati europski proračun kreditima. Postoje drugi instrumenti koje smo koristili u europskoj zoni, u eurozoni kako bismo održali fiskalnu stabilnost u zemljama ali to su pitanja o kojima treba raspraviti. Moramo imati cijelu sliku, uključujući makroekonomske instrumente, europski proračun, koji je instrument koji financira konkretne politike Europske unije. I moramo vidjeti kakva je veza svih tih instrumenta, međusobna veza. Gospodin Brokman je upitao neka zanimljiva pitanja i dao zanimljive prijedloge i o tome treba raspraviti, ali kad govorimo o fleksibilnosti i tog višegodišnjeg okvira ne trebamo ići iz jednog ekstrema u drugog. Zamisao ovog višegodišnjeg okvira sedam godina je, su dugoročne politike Europske unije, dakle poljoprivreda i tako dalje, veliki stupovi europskog proračuna ako to budemo radili na godišnjoj bazi, povećat će se sama nesigurnost. Moramo naći više fleksibilnosti, ali i u isto vrijeme održati predvidljivost i održivost europskih financija. A o tome ćemo raspravljati u sklopu razgovora o sljedećem financijskom okviru. Što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, spomenuo je gospodin Mansur, zašto ona toliko košta, a ne smanjuje cijenu diplomatskih službi država članica? Ne znam hoće li se jedna zemlja odreći vlastite diplomacije, ali u isto vrijeme e SVD odbija Ali koreper e, su diplomati koji upravljaju Evropom. Ali to je jako važno. Gdje Europska vanjska služba, služba za vanjsko djelovanje odbija preuzeti to, to je posao konzulata. Mi dijelimo te informacije, imamo zajednički sustav viza, sve je na mjestu. Međutim, ESVD se time ne, ne bavi, već se time bavi konzulati. I to je jedan od načina koji bismo mogli funkcionirati na europskoj razini i ne opteretiti resurse proračune država članica s dodatnim opterećenjima. Gospodin Dupre postavio je nekoliko zanimljivih pitanja što se tiče kazni trebaju li ići u europski proračun ili u nacionalne proračune i o tome treba još razgovarati i to je važno pitanje. ako nađemo možda neki konsenzus, na primjer da 50% resursa ide iz tog skupa mogućih resursa. O tome isto treba detaljno razgovarati i to treba učiniti što je prije moguće. Komisija će na kraju godine predstaviti nacrt sljedećeg financijskog okvira i ova godina je pravo vrijeme za rasprave o tome što će ići u to, za studije, za simulacije i tako dalje, kako bismo bili spremni za kraj cijelog procesa da imamo dobro rješenje. E, gospodine predsjedniče, vi ste senatoru e, Maku odgovorili o previdljivosti proračuna. Htio bih jednostavno dodati samo to da postoje e, plaćanja i preuzetih obveza i da postoji razlika među njima. A 2013. godine u Francuskoj se dogodilo sljedeće. Francuska je zaista trebala platiti 2 milijarde i e, e, država se nalazila u riziku da uđe u mehanizam europskog semestra drugim riječima da bude kažnjena jer joj deficit raste i e, rastao je zato što je Francuska trebala uplatiti u europski proračun. Treba bolje koordinirati europske semestre i e, treba ih bolje koordinirati dakle sa e, proračunima i financiranjem europskog proračuna. No, nije to samo problem europskog proračuna, već i problem da države članice ne dopuštaju Europskoj komisiji da e, gotovinom upravlja u europskim blagajnama, tako što ne postoji. Postoji jedno, još jedno. Pogledajte sam postupak. Koliko sredstava izdvajate e, u francuskom proračunu za europski proračun? Evo, kak, Komisija dakle da predviđena za sljedeću godinu. I onda e, čujemo da su to preoptimistične predviđanja pa ih se onda smanje. A komisija mora znati koliko će novca trebati sljedeće godine. Međutim, ministri financija odluče izdvojiti manje novca. I kada preuzete obveze treba platiti i kada se e, račune i kada računi dođu na naplatu, onda usred godine dođu dodatne e, troškovi koji su vrlo teška za nacionalne države. Postoji poteškoća koordiniranja europskog i nacionalnih proračuna u ovom času to nije dobro riješeno i to se mora razmotriti. Gospodine predsjedniče, mislim da sam ovim odgovorio na većinu postavljenih pitanja. Hvala vam lijepa. Sada se okrećem gospođam Adolf e, i gospođi Nerudovoj e, koje su održale e, izlaganja koja su bila zapažena. Da li vi, gospođo, imate možda neke komentare? Možda samo nekoliko zadnjih komentara. Ako pogledamo način na koji europski proračun djeluje na građane, da im razne mogućnosti tu, tu možemo pogledati ovu prihodovnu stranu i zato bih željela potaknuti sve da nastave raditi na ovim zelenim vlastitim sredstvima. Ako pogledamo ovaj jaz u ulaganjima koji imamo u Europi, a djelomično proizlazi iz distorzija tržišta, mislim da bi Europa mogla postati svjetski vođa u, i da mora biti najkonkurentniji ekonomski blok. Također bih željela da pogledate pozitivne strane zelenih vlastitih sredstava. Znam da imate jako težak posao, pogotovo u ovom kontekstu proračuna, ali imamo mnogo argumenata, naše izvješće bi vam moglo pomoći u tome. Hvala. Madame Nerudova. Gospođo Nerudova, izvolite. Yeah, my comments would be roughly the same. Ja imam slične komentare. Mislim da biste se trebali usredotočiti na zatvaranje ovih eh, manjkavosti, ovih jazova vezano za europski proračun. Hvala. Donc nous voici au terme de... Hvala lijepa. Dolazimo ovim do kraja naše sjednice, naše radionice za razmišljanje o posljedicama izvješća Monti. Zahvaljujem svim kolegama koji su se javili za riječ. Zahvaljujem gospodinu Lamasuru, gospodinu Kalfinu, povjereniku Ettingeru i gospođama Adolf i Nerudovoj. I e, mene se zaista dojmilo u kolikoj mjeri su u ovoj raspravi e, svi za jedan veliki konsenzus. Svi mi priznajemo da e, europski proračun zbog svih ograničenja gotovo e, ruglo od proračuna s Sedmogodišnji i višegodišnji financijski okvir je e, paralizirajući zato što je sasvim e, rigitan. E, parlamentu ništa ne može, a šefovi država i vlada moraju naći rabate, izuzeća i tako dalje. Radi se o vrlo osjetljivoj situaciji i kada dakle se treba nositi s e, izvanrednim nepredviđenim situacijama onda moramo umnožiti broj satelitskih financijskih instrumenata za proračun koji izmiču parlamentarnom nadzoru kako nacionalnih parlamenta tako i Europskog parlamenta Tipičan primjer je europski e, mehanizam financijske stabilnosti eurozone koje ne nadziru niti Europski parlament niti nacionalni parlamenti. To je jednostavno mrtav ugao parlamentarnog nadzora. Možemo li dalje nastaviti imati proračun e, koji europljani ne mogu uopće pojmiti? E, sasvim sigurno ne možemo jer kada dođe do kriza svi se pitaju pa što Europa radi. Iz tog razloga Europa je sada u opasnosti, a kada jedna država organizira referendum kako bi se vidjelo hoće li ostati u Europskoj uniji ili ne, ili neće, e, ne možemo reći da su argumenti za ostanak u Europi dobro izloženi i da pritom većina neće se odlučiti za iz Europe. Proračun je tu da se pitamo što ćemo napraviti zajedno i e, moramo vidjeti da se sada povlače različiti proračunski konci. I s jedne strane vijeće sebi daje e, pozitivnu ulogu e, jer su uspjeli izdvojiti sredstva za europski proračun, što ne daje baš lijepo, lijepu sliku Europskoj uniji. A mm, Europa sa 28 država članica, možda ćemo ih imati sutra 27, i eurozona. Dakle, kad smo stvorili mehanizam europske stabilnosti, europskog monetarnog fonda, izdvajanje sredstava i kapitala, e, to nisu države članice eurozone, a kada se treba izdvojiti 60 milijardi, e, u neka sredstva, onda to vi odobravate u nacionalnim parlamentima izgrađujući proračun. Dakle, mehanizam financijske mm, stabilnosti je kada se e, daje, izrađuje zajem da onda države članice to jamče. E, Brexit će e, možda omogućiti da više ne bude rabata radi kojih je europski proračun sasvim nejasan. A među državama članicama e, dođe do e, prepirki nadmetanja i na kraju se ipak popusti pred nekima kako bi došlo do e, izglasavanja sporazuma. Što se tiče vlastitih sredstava, E, treba e, znati da kada imamo vlastita sredstva da to ne znači više sredstava jer e, kada bi Europska unija imala vlastita sredstva prema prijedlogu gospodinu Depreu na primjer može doći do uštede jer su se neke stvari objedinile, primjerice vize, a ako se e, stvore e, takse za emisije e, eura, da će se onda povećati administrativno opterećenje, a ono što je rekao gospodin Kalfin, treba onda smanjiti porez koji se ubire na nacionalnoj ili lokalnoj razini. Dakle, vlastita sredstva ne znače više e, novca. Europska središnja banka koja nacionalnim središnjim bankama daje i koje one same daju dividende u nacionalni proračun. Pa tu bismo mogli, na primjer, postići da Europska središnja banka svoje dividende daje u europski proračun, ali da se istovremeno smanji izdvajanje nacionalnih država prednost bi bilo da bismo izašli iz e, onog, e, one želje da im se na pravičan način vrate uložena sredstva do čega još mnoge države drže. Treba također ukinuti e, blokove vezane za sredstva i tamo gdje se radi o zajedničkim dobrima, recimo na planu energetike ili e, unutarnjeg tržišta. Trebamo od sada postići da europski proračun bude nešto što će za europske građane imati smisla. Što se tiče fleksibilnosti, možemo li sa sedmogodišnjim proračunom imati fleksibilnost. To je vrlo teško, naročito ako 75 ili 80% tog proračuna odlazi natrag u države članice u formu e, formi kohezijskih fondova, solidarnosti ili zajedničke poljoprivredne politike. A kada već govorimo o solidarnosti, ne bismo li mogli pojednostavniti europske programe i isto tako e, imamo sada zabrinjavajući ciklus jer e, ne se ne e, izdvajaju sredstva u prvim godinama financijskog okvira zato što treba tek preuzeti obveze. Bilo bi mi drago da se postavimo pitanje, da se postave pitanje u nacionalnim parlamentima. Pa, što mi želimo od Europe? i kao što je rekao Alen Lamassur, ne postoje li možda neke nadležnosti, neka suverenost koje je teško, postalo teško izvoditi na nacionalnoj razini i ne bismo li ih trebali prebaciti na europsku razinu. Mislim da je to debata koja se treba voditi i moramo voditi javnu raspravu o tome u svim eh, nacionalnim, svim državama članicama. Mislim da ovim mogu samo izraziti sljedeće. Nadam se da ćemo se češće susretati i e, to na sastancima sa ovakvim dnevnim redom. E, to u praksu smo počeli prije nekoliko godina, ali mogli bismo na taj način donositi i rezolucije i tu rasprave koje trebamo voditi u Europskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima. Još jedna stvar, pitali smo se bili diplomati bili spremni da dio svojih ovlaste prepuste e, iz svojih veleposlanstava, ali politika o tome odlučuje u nacionalnim parlamentima. Vi ste nacionalni parlamenti. Jest da je pravna utemeljenost važna, ali politička volja i politička vizija o tome odlučuje. To je srž svega i tu leži naša odgovornost. Hvala svima na sudjelovanju. U 12.45 počinje ručak, a ne u 13 sati kao što je izvorno bilo predviđeno. E, ručak će biti u zgradi e, Paul Henry Spag na prvom katu gdje je e, u prostoru koji se zove Jehudi Menjuhin. A na trećem e, katu poslije podne u toj istoj zgradi u vijećnici će se održati podnevna rasprava o razmjeni najboljih praksi. Hvala, ovim zaključujem sjednicu.